Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seats? Dobar dan, dame i gospodo. Molim vas da zauzmete vaše mjesto. Sada otvaramo sastanak za regionalni razvoj. I na samom početku prva točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Predlažem izmjenu nakon objavljivanja dnevnog reda. Komisija je uputila Europskom parlamentu delegirane akte i vi ste već e, upućeni na to, jer vam je to poslato kao nacrt u devetom mjesecu prošle godine i u konačnom obliku 29. travnja. Tu se radi o tehničkim pitanjima koja su vezana uz javna i privatna partnerstva. Europski parlament treba ili odobriti ili odbaciti na plenarnom zasjedanju u šestom mjesecu. Komisija će održati kratko izlaganje o delegiranom aktu kao i to će biti posljednja tema na sutrašnjem sastanku, a 11. svibanj je krajnji rok za bilo kakve prigovore za ovaj delegirani akt ili za zahtjev za e, dalji period za razmatranje. Dakle, sutra ćemo imati kratko izlaganje od strane komisije ovim aktima i uz tu izmjenu možemo li sada usvojiti dnevni red gospodin Van Roy. Hvala. Zapravo mi smo očekivali da će povjerenik doći kako bi odgovorio na drugi dio što je prije moguće i mi smo očekivali da će ona u svibnju nam se pridružila, tako smo čuli. I ako bude prisutna na sastanku, hoće li imati dovoljno vremena da odgovori na sva pitanja. Prošli put je morala otići ranije, tako da svi zastupnici nisu dobili odgovora na postavljena pitanja. Dakle, ako će doći, hoćemo li imati dovoljno vremena za raspravu. Hvala na ovom pitanju. Ja sam o tome htjela govoriti na sastanku koordinatora, jer moramo donijeti odluku, razgovarali smo sa povjerenicima. i U svakom slučaju želimo obavijestiti sve za zastupnike da će povjerenica biti prisutna na našem sastanku u šestom mjesecu. I to je sigurno, to je sigurna informacija koja je već planirana i ona će sudjelovati na našem sastanku dakle u šestom mjesecu. Što se tiče vremena koje ćemo imati na raspolaganju, e, pokušat ćemo odobriti što je moguće veću količinu vremena kako bismo mogli odgovoriti i na pitanja koja su postavljena tijekom prethodnog e, sastanka, ali isto tako kako bismo mogli razgovarati i o novim temama. Dakle, povjerenica će biti prisutna na našem sastanku u šestom mjesecu. Možemo li sada usvojiti dnevni red? U redu, hvala. Sada možemo nastaviti i preći na sljedeću točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika sa sjednice održane 26. ožujka. Da, mi smo otkazali sastanak u travnju, te zbog toga usvajamo e, zapisnik sa sjednice koja se održava 26. ožujka. Zapisnik imate u dokumentima i predlažem da, kao što je uobičajeno, osim ako ima bilo kakvih e, komentara, usvojimo ovaj zapisnik. Slažete li se s tim? U redu. Priopćenja predsjednice. Imam samo dva priopćenja. Želim vas samo podsjetiti na činjenicu da ćemo sutra glasovati o određenim pitanjima u 10 ujutro i molim vas da stoga ne kasnite na sastanak i da naravno ponesete vaše glasačke kartice jer očekujemo dakle glasovanje. A drugo priopćenje je to da ćemo sutra u 15 do 2 održati prvi sastanak naše radne skupine. I imat ćemo također informacije od predstavnika glavne uprave regio vezano uz prvu temu koju smo pripremili za rad naše radne skupine. Nešto nije jasno? Ne, ne, ne, ne, jasno je. Izvolite. 25. Ne? A, sutra u 15 do 2, dakle 13 sati 45 minuta će se održati sastanak naše radne skupine. Da, ovdje. U drugoj prostoriji. Ali ovdje. Dakle, to bi bila moja priopćenja, a sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću našeg odbora o e, europskim strukturnim i investicijskim fondovima, odnosno o zajedničkim e, odredbama budući da imamo smjernice za europske strukturne i investicijske fondove i dobro gospodarsko upravljanje. U 7. mjesecu prošle godine komisija je usvojila priopćenje u prvom dijelu ovog članka stavci 1 do 8 u kojima se govori o odredbama koje komisija može iskoristiti kao temelj za traženje reprogramiranja financiranja država članica. Gospodin Marko Lopez je e, zadužen za ovo izvješće i prisutan je tu i predlažem da rok za ulaganje izmjena i dopuna ovog izvješća bude podne 19. svibnja. Dakle, 19. svibnja, to je utorak do podne. A glasovat ćemo o ovom izvješću na sastanku u sedmom mjesecu. Ovdje imamo izvjestitelja, gospodina Lopeza, imamo također izvjestitelje u sjeni i gospodina Suaža, koji predstavlja odbor regija, on je podpredsjednik i on će također nam predstaviti mišljenja odbora regija nakon rasprave članova ovog odbora. Gospodine Lopez, izvolite. Muchas gracias, eh, Zahvaljujem. Mislim da ću govoriti u ime većine zastupnika ovog odbora, a to je da ovo izvješće se mora temeljiti na demokratskom načelu makroekonomskog uvjetovanja članka 23. uredbe o zajedničkim odredbama koji se tiče europskih fondova. I to je cilj izvješća kojeg vam želim predstaviti danas. Taj cilj je ključni element teksta i želim govoriti nešto više o sudjelovanju Europskog parlamenta u samom procesu reprogramiranja ili obustave financiranja iz fondova u skladu s člankom 23. Sudjelovanje Europskog parlamenta u postupku reprogramiranja i obustave financiranja predstavlja demokratski jamstvo koje je ključno za transparentno i uravnoteženu primjenu načela makrogospodarskog uvjetovanja. To je načelo koje se primjenjuje uz više razinsko upravljanje, poštujući subsidijarnost i proporcionalnost mjera koje će biti usvojene. Sada ću to objasniti. Uzimamo u obzir situaciju svake pojedinačne zemlje i uzimamo u obzir situaciju e, regija koje se nalaze u e, sociogospodarskim e, poteškoćama. A sredstva koja dolaze iz tih fondova predstavljaju velik dio sredstava i proračuna tih regija. To je ono što sam objasnio u stavcima 12, 15 i 17. U ovo vrijeme krize strukturni fondovi predstavljaju glavnu investiciju u mnogobrojnim područjima regija Europske unije. Parlament, komisija i vijeće moraju uspostaviti strukturirani dijalog koji jamči međuinstitucionalnu koordinaciju i koji pruža sve nužne informacije za sve postupke u skladu s člankom 23. Parlament, po mom mišljenju, mora biti informiran odmah o svim zahtjevima reprogramiranja ili obustave financiranja iz fondova kako bi parlament se mogao izjasniti na vrijeme u željenom obliku i kako bi mišljenje parlamenta bilo uzeto u obzir od strane Europske komisije. Mi naravno želimo da se to ispoštuje. To sam rekao i o izvješću kada sam govorio o ulozi Europskog parlamenta u reprogramiranju i obustavi financiranja, to je ono što sam rekao u članku 24. i daljim člancima, je nešto o čemu se može raspravljati. Možemo na precizniji način to sve objasniti, temeljeći se na amandmanima koji će biti predloženi i na temelju kompromisa do kojeg ćemo doći u narednih nekoliko tjedana u razgovorima sa drugim klubovima zastupnika ovog parlamenta, jer mislim da je ovo tema koja zahtjeva konsenzus na najvišoj mogućoj razini između svih klubova zastupnika parlamenta. Što mi tražimo od komisije u ovom izvješću? Mi tražimo od komisije da se izjasni o utjecaju kojeg ovaj mekanizam može imati na regionalni razvoj. Tu može postojati povezanost između dobrog upravljanja i politika koje se provode. Također želimo biti sigurni da kohezijska politika zaista prati preporuke za svaku pojedinačnu zemlju i isto tako preporuke vijeća. Također od Europske komisije tražimo da provede analizu uz sve instrumente koji su joj na raspolaganju kako bi zaista bio primljenjen članak 23. stavak 10. Također od komisije tražimo da nam detaljno kaže na koji način će uzeti u obzir horizontalna načela koja stoje u uredbi i mora surađivati usko sa državama članicama kako bi vidjeli koji je utjecaj e, na regije svih mjera koje se poduzimaju u odnosu na ove članke. Zaključno, utjecaj, analiza utjecaja i rezultat te analize u odnosu na članak 23. će nam omogućiti da vidimo koja će biti suma koja će biti posvećena ovim fondovima, a koja će za cilj imati bolju konkurentnost fondova. To je ono što stoji u mom izvješću i to su samo glavni elementi naravno izvješća, a sve to sam naveo u jednom kritičnom smislu e, kako bismo uspjeli zajemčiti da makrogospodarsko uvjetovanje bude primijenjeno na ispravan način. To smo već rekli u raspravama koje smo imali s Europskom komisijom za vrijeme prve rasprave o ovom izvješću i mislim da je ovo vrlo uravnotežen tekst jer je moguće izmijeniti ili e, izbrisati članak 23. E, a mi bismo htjeli samo da taj članak se primjeni na najpravedniji i najdemokratski način. Naravno, tu postoji određeni kriteriji vezano uz e, makroekonomsku uvjetovanost i E, mi naravno ćemo uzeti u obzir i sve one bojasni koje su izražene od strane regija i drago nam je što ćemo čuti predsjednika e, i predstavnika odbora regija o ovom mišljenju. Također se želimo E, zahvaliti svima onima koji traže ograničavanje reprogramiranja ili obustave financiranja iz fondova. Programi za suradnje koji su usvojeni za ovo programsko razdoblje su uzeli u obzir specifične preporuke za svaku od zemalja kao i preporuke iz zaključaka vijeća. O određenom broju pitanja još nemamo sasvim jasan stav, te ćemo se tim pitanjima baviti kasnije kada budemo detaljnije govorili o reprogramiranju sredstava ili obustavi financiranja. Smatram da se ovaj sustav mora poboljšati što se tiče izvršavanja reprogramiranja u cilju poboljšavanja e, sociogospodarske situacije regija i država. Naravno, ja sam fleksibilna, rado ću čuti vaše sugestije ili predloge i mislim da trebamo uspostaviti dijalog o amandmanima koji će biti uloženi u određenom roku. Hvala. Hvala. Hvala gospodine Blanko Lopez. A sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Najprije gospodin Polčak. Zahvaljujem. Najprije se želim zahvaliti izvjestitelju koji je predstavio ovo izvješće. Gospodin Blanko Lopez je predstavio izvješće za koje ja smatram da je zaista kvalitetno izvješće u kojima iznosim određene kritike, što je sasvim u redu, jer je to u skladu s našim stajalištem, sa stajalištem Europskog parlamenta vezano uz članak 23. i e, uz moguću primjenu ovog članka. Ono što je bitno naglasiti je činjenica da ovaj članak se ne primjenjuje, a može se primjenjivati za odluke reprogramiranja. Vijeće o tome može odlučiti, čak i o obustavi financiranja. Ne zbog toga što je došlo do kršenja određenih odredbi, već zbog makroekonomskog uvjetovanja, odnosno uvjeta koji nisu ispunjeni. Ja vjerujem da je gospodin Lopez uzeo u obzir e, skoro sve komentare kolega koji su e, dati na ovom sastanku koji je održan u ožujku. Naravno, neke aspekte moramo još malo popraviti ili izmijeniti, ali zaista osobno mislim da je ovaj predlog veoma kvalitetan. Što se tiče nekih dodatnih aspekata, naročito u, toč, u stavku osmom kojem se govori o sporazumima o partnerstvu, smatram da se ovi sporazumi kao i e, operativni programi trebaju sagledati u svijetlu preporuka za pojedinačne zemlje, ali tu postoje i neki drugi instrumenti koji mogu omogućiti komisiji da učini nešto po pitanju programa koji nisu u potpunosti u skladu sa svim eh, horizontalnim odredbama ili preduvjetima. Stoga u takvim situacijama kada je potrebno reprogramiranje sredstava, ono se može odobriti samo u iznimnim e, slučajevima. Zatim točka 11 u kojem se govori o pretjeranom e, administrativnom teretu. Postoje određena izuzeća vezano uz ESI fondove za 2014. i 2020. godinu, kao na primjer kašnjenje u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira. Radi se o veoma zahtjevnom programnom e, postupku koji već dovodi do kašnjenja određenih e, programa. I tu postoje takvi uvjeti u kojima komisija ima mogućnost ograničavanja kao na također i e, struk, ograničavanje strukturnog dijaloga o kojem je govorio Lopez i to dovodi e, u pitanje samu politiku kohezije kao i pravovremenu e, primjenu. Zatim, kada se govori o e, primjeni proporcionalnosti u stavku 17. dakle načelo proporcionalnosti, ukoliko zemlja članica ne ispuni određene uvjete, u tom slučaju to ne znači da nije dovoljno disciplinirano. Mogu tu postojati i drugi razlozi za to. Možda nije moguće nekada e, kontrolirati određene prirodne e, nesreće. Zatim točka 19. Pružanje informacija. Vjerujem da se to također može donekle izmijeniti ili dopuniti vezano uz razmjenu informacija između europskih institucija koje imaju pristup određenim informacijama. Ovdje također možemo govoriti i o pristupu tim informacijama od strane država članica. Dakle, države članice tu moramo navesti jer ukoliko to ne učinimo, onda će to biti zaista greška. A što se tiče uloge Europskog parlamenta e, točke 24 do 28 ovog izvješća, vjerujem da bi bilo bolje ako bi zaista govorili, na primjer, o našem odboru, odboru regiji. Mislim da je to također važno. Možda čak trebamo ovdje spomenuti i odbor regija, zašto da ne? Još jednom želim reći da se radi o veoma dobrom predlogu. Želim se zahvaliti gospodinu Lopezu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo surađivati s njim i zaista se radujem čuti bilo kakve komentare za vrijeme rasprave. Zahvaljujem. Sada predajem riječ gospođi Tomašić. Hvala lijepa Čestitam izvjestitelju Lopezu na odlično sastavljenom izvješću u kojem su predstavljene korisne preporuke u pogledu dobrog ekonomskog upravljanja, te na važnom naglasku da svaka odluka o reprogramiranju ili suspenziji iz članka 23 mora biti temeljito opravdana i provoditi se na odgovarajući način, kako bi se osigurala transparentnost i omogućio pravovremeni pregled i provjera. Ulaganje u okviru kohezijske politike tijekom razdoblja 2014. i 2020. biti će upotrebljena kao potpora politikama koje države članice slijede u skladu s integriranim smjernicama i nacionalnim programima reformi, a s ciljem poticanja provedbe preporuka vijeća te da bi se izbjegle neodržive fiskalne ili ekonomske politike. Europski strukturni investicijski fondovi igraju ključnu ulogu u pružanju hitno potrebnog ulaganja u radna mjesta i rast u regijama Europske unije. Stoga, komisija treba primijeniti članak 23 u skladu s načelom proporcionalnosti, uzimajući u obzir realno stanje zemalja i regija koje se suočavaju s društveno-ekonomskim poteškoćama i gdje europski strukturni investicijski fondovi predstavljaju značajan udio ulaganja. Učestalo reprogramiranje bi moglo poremetiti predvidivost upravljanja fondovima i narušiti stabilnost i vjerodostojnost donesenih sporazuma o partnerstvu. Isto tako, nepravedno bi se kaznilo lokalne i regionalne vlasti koje predstavljaju važnu ulogu gospodarstvu Europske unije, budući da osiguravaju oko 33% javnih sredstava. Ovim putem pozivam komisiju da se u bliskoj suradnji s državama članicama unaprijed procijeni utjecaj donesenih mjera iz članka 23 na području regionalne i lokalne razine. Hvala lijepa. Thank you. Thank you very much. And now I will give the floor to Mr. Hvala. A sada predajem riječ gospodinu Van Miltenu. Hvala lijepa. Prije svega Dopustite mi da e, se ispričam e, u ime gospodina Olijarena koji je nakon nedavnih izbora u Finskoj prešao u finsku nacionalnu politiku. E, htio bih sada ipak reći koji su značajni prioriteti ovih zajedničke odredbe i naročito sve ono što se odnosi na članak 23. Također smatram da e, razumno ekonomsko upravljanje i korištenje strukturnih fondova nisu dva oprečna pojma, oni mogu ići zajedno. Htjeli bismo da se članak 23. primjenjuje, ali da ne dovodi u pitanje primjenu kohezijskih politika, niti e, da nema problema sa onima koji mogu dobivati strukturne fondove ili koji ih mogu zatražiti. Trebamo dakle imati uredbu koja će biti temeljena na zajedničkim e, uvjetima, naročito kada se govori o makroekonomskoj umjetovanosti. U okviru Europske komisije različita, postoje različita mišljenja, a isto tako i u Europskom parlamentu. Stoga e, to rezultira sadašnjim kompromisom koje je daleko od toga da je savršen, ali treba tražiti određenu ravnotežu. Gledamo li na samo izvješće, onda moramo biti jako kritični. Mislimo da je članak 23. o makroekonomskoj uvjetovanosti nužan i kao što sam već ranije rekao na sastancima ovoga odbora, e, vidjet ćemo hoće li on zaista funkcionirati jednom kada zaživi. A htio bih ipak da se osvrnemo na članak 14. E, gdje mi moramo reći da mi kao odbor regi nećemo smatrati da neke stvari koje se ne učine ispravno na e, nacionalnoj razini, da zbog toga bude problema na regionalnoj razini. Ako u državama članicama se ne upravlja razumno gospodarstvom, a jasno se kaže da će se članku 23. pribjeći samo u krajnjoj liniji, dakle posljedica toga e, će biti da će države članice zapravo doći u problematičnu situaciju i to će biti štetno po određena ulaganja. Mi ćemo proslijediti naša mišljenja koja su i dalje u skla, pismenim putem, e, koje su i dalje u skladu s onim što je rekao klub alderanije I zahvaljujem izvjestitelju. Hvala. Gospođa Martina Anderson nije ovdje, barem je ne vidim. Zato će gospođa Vana dobiti riječ. Hvala lijepa. I ja se također ispričavam zato što je naš izvjestitelj u sjeni također odsutan. Znate da smo mi zeleni protiv makroekonomske uvjetovanosti koja može učiniti vitešte štete nego li koristi bude li se provodila. Želimo se ipak zahvaliti izvjestitelju jer je ono što je on napisao vrlo dobar temelj za raspravu. Vrlo dobro uravnotežuje s jedne strane potrebu za makroekonomskom uvjetovanosti kada se radi o glatkom korištenju europskih strukturnih investicija. Stoga mislim da je to stvarno dobar temelj za diskusiju. imamo nekih e, i prijedloga za izmjene formulacije, na primjer da se ekonomska, e, makroekonomska ovisnost koristi samo u krajnjoj instanci ili pak da se vremenski rokove olabave. Što se tiče reprogramiranja, nadzorni odbor mora u to biti uključen baš e, kao i u svakom drugom slučaju reprogramiranja. Zaključno, nadamo se da će izvjestitelj nastaviti kao i do sada surađivati s izvjestiteljima u sjeni, te se nadam da ćemo i dalje tako dobro surađivati. Hvala lijepa. A sada gospođo Demato ima riječ. Hvala. E, ja se zahvaljujem kolegi na njegovu radu. Vi ovdje govorite o vrlo e, kontroverznoj tematici koja je već bila kontroverzna i za vrijeme prethodnog parlamentarnog saziva. Tada sam rekla da me zaista e, zanima kakva će situacija biti u samom izvješćaju. Što se tiče čuvenog članka 23. mislim da većina klubova zastupnika se zapravo brine hoće li se on morati koristiti. Naravno treba uzeti u obziti subsidijarnost i proporcionalnost, naročito u člancima 15. i 17. A u 14. stavku se govori o e, mogućnosti da zbog e, lošeg upravljanja nacionalnoj razini dođe do problema na regionalnoj, odnosno lokalnoj razini i na taj način da se dovede naša kohezijska politika u pitanje. Što bi bilo nepravedno prema regionalnim i lokalnim razinama koje zapravo nisu e, zapravo e, ne bi smjeli biti žrtve nacionalnih e, prevtiranih deficita. Što se tiče samih e, dugova, oni su uglavnom rezultat rada centralnih administracija u pojedinoj državi. Prema tome ne smije se zbog toga penalizirati i kažnjavati lokalnu i regionalnu razinu. Što se tiče prijedloga na osnovu kojih bi radili odbor za reprogramiranje, i e, onoga što kažu države članice, sve to bi trebalo izazvati kod nas razmišljanja o ekonomskom upravljanju. Europski parlament bi mislim trebao reći i tu mislim da se slažem s većinom kolega. Dakle, činjenica je da u smjernicama se uopće ne naglašava uloga parlamenta za e, eventualno korištenje članka 23. bivšeg članka 23 je nešto što je negativno. Kolega je inače napisao izvrsno izvješće. Nadam se da će izvjestitelji u sjeni među amandmanima se odlučiti da se citira važnost odredbe o investicijama i e, da se e, izdvoje one e, ulaganja koja su bila kofinanciranja iz europskih izvora, naročito iz instrumenta za povezivanje Europe. Hvala lijepa. E, ovo su dakle e, bile izjave izvjestitelja u sjeni. A sada je gospodin Bustinaro onaj koji je zatražio riječ. Hvala lijepa. Najprije se želim zahvaliti mom dragom kolegi, gospodinu Blanku Lopezu, na izvrstan nacrt izvješća. Uklopio je u to mnogo e, pametnih ideja i nadam se da će uklopiti pametne ideje izvjestitelje u sjeni. Mislim da će on to uspjeti dobro napraviti i da ćemo tako postupiti kao kada smo i 2013. godine došli do dobrog rezultata. Ono što mi se sviđa da je on eksplicite govorio da je suspenzija, eventualno suspenzija, zaista posljednja instanca koju može iskoristiti Europska komisija. Da oni to moraju napraviti u suradnji s odborom regi, drugim riječima s Europskim parlamentom. To je jako važno jer su naši e, izvjestitelji ranije e, izradili makroekonomsku uvjetnovanost gospodin Mister Misterloj i gospođa Konstant. Postoji još tako nužnost da se spriječi ta suspenzija, jer kada se kažnjava centralna vlast zbog makroekonomske uvjetovanosti, oni koji na kraju plaćaju ceh su regije a duh kohezijskih politika upravo je taj da se nikada ne kažnjavaju regije. Zato zaista molim komisiju da razmotri bilo kakav prijedlog za suspenziju i da ga se nekoliko puta provjeri kako bi se spriječio kumulativni efekt koji bi mogao u konačnosti rezultirati suspenzijom. Puno je bolje spriječiti nego liječiti, dakle rano se pozabaviti problemima kako regije ili druge ga upravna tijela na lokalnoj ili nacionalnoj e, vlasti, dakle ako se vidi nešto tako, odmah se na to treba ukazati jer rare humanum est perseverare diabolicum. Prema tome, trebaju upravne vlasti paziti na svim razinama. A treba dakle spriječiti greške koje bi kumulativno mogle dovesti do suspenzija. To se može učiniti samo ako se projektima dobro upravlja. Od samog početka projekta treba se usmjeriti na učinkovitost, na pozitivne posljedice i e, da se traži kontinuitet provedbe projekata te da do suspenzije dođe samo u rijetkim slučajevima. Puno vam hvala, čestitam na ovom izvješću Bit će mi drago da s vama surađujem i s drugima kako bismo imali dobro izvješće i kako bismo pomogli odboru u nje, e, komisiji u njegovom radu. Gospođa Maletić, hvala lijepa. Želim naglasiti da je dobro ekonomsko upravljanje preduvjet za uspješne kohezijske politike. Mislim e, da ne možemo zasebno gledati na centralnu vlast i na lokalne vlasti s druge strane, jer i jedni i drugi jednako u konačnici sudjeluje u javnom dugu i deficitu. Trebamo zato uzeti u obzir važnost dobre ekonomske uprave i e, moramo tražiti način da damo podršku e, kohezijskoj politici. Ono o čemu se ja sada ovdje pitam vezano za ovo izvješće jeste članak osmi u okviru općih e, odredbi. Jedna, u jednoj od njih izvjestitelj kaže da su partnerski sporazumi i programi koji su usvojeni u sadašnjem programskom razdoblju, da su oni uzeli u obzir relevantne preporuke za svaku zemlju. To je vrlo važno. Naime, na, tako ste u svim drugim dijelovima izvješća rekli jasno da treba izbjeći reprogramiranje. Prema tome, operativni programi i e, e, drugi projekti e, uzimaju već u obzir specifične preporuke po zemljama. Moje pitanje, događa li se to zaista u stvarnosti? jer postoje operativni programi i partnerski sporazumi kroz koje sam e, ja prošla, ali nisam u njima našla poveznice sa specifičnim preporukama za pojedine zemlje. Isto tako, na koji način će se financirati takve preporuke? Putem e, operativnih e, programa i isto tako koje su to specifičnosti operativnih programa koje su e, povezani sa preporukama specifičnim za pojedine zemlje. Može li nam komisija reći na koji način oni e, paze da do te poveznice stvarno dođe? Jer ako ona postoji, onda će se reprogramiranje zapravo izbjeći. Hvala, gospodin Hekman. Hvala lijepa. I ja bih htio zahvaliti izvjestitelju na e, vrlo dobrom izvješću. U sadašnjem je obliku članak 23. prihvatljiv. To ne znači, međutim, da on za sobom ne povlači rizike. E, to je upravo ono što su rekli prethodni govornici, a i sam izvjestitelj o tome govori u izvješću. Među preporukama komisije e, moramo reći da su one razumne i ispravne. Moramo paziti da ostane zajamčena mogućnost kontaktiranja i e, veze s komisijom. Što se pak tiče samo e, izrade svega, moramo zaista sve učiniti kako bi do toga došlo, te kako bi svi se mogli sjesti za stol i razgovarati o promjenama politika. Mislim također da komisija ne treba čekati zadnji čas kako bi uputila zahtjev za reprogramiranje. Za slučaj da postoji razlozi za reprogramiranje, komisija na to mora jasno ukazati i e, mora o tome raspravljati sa zainteresiranim stranama. To mislim da izvjestitelj i kaže, ali mislim da moramo naglasiti ulogu kohezijskih politika. Naročito vezanu za krizu eh, do, u kojoj se nalazi Europska unija. Morate se sjetiti da je kohezijska politika zapravo predstavljala neku eh, vrstu mogućnosti koja se otvarala državama članicama da nastave s privatnim i javnim ulaganjima. A e, na taj način se e, tako ublažavalo i negativne posljedice krize. Bude li se trebalo primijeniti e, reprogramiranje, treba uzeti u obzir E, sve aspekte, među inima i specifičnost svake pojedine regije. Zato što postoje razlike među regijama e, vezano za bruto domaći proizvod. I zaključno bih e, htio reći da se slažem s izvjestiteljem. Budući da je parlament sudjelovao u dosadašnjim postupcima, ne smijemo ga dakle, zanemariti. Hvala. Ako mi dopustite prije sljedećeg govornika e, da, da damo riječ izvjetelji koji želi dati kratak odgovor. Hvala lijepo. Gospođa Maletić je o tome govorila, a sada i kolega govori se o tome kako se e, regije zapravo penaliziraju. U mnogim e, zemljama neke e, regije zapravo nisu jako nisu previše povezane s državama. U Češkoj primjerice regije zapravo e, ne odgovaraju za državni dug. 95% državnog duga dug je same centralne države. Prema tome, ovakve mjere mogle bi se negativno odraziti na regije i općine. To je šteta, ali ne postoji mehanizam kojim bismo mogli nešto učiniti kako bismo to riješili regija ne bi smjela biti odgovorna za javni dug. To upravo sada u Grčkoj pokušavaju iskoristiti kao argument jer e, tamo je situacija pomalo drugačija. Hvala. I ja ću se pridružiti svima koji čestitaju izvjestitelju na ovom izvješću. Ako se vratimo na političku raspravu koja se vodila u prošlom parlamentarnom sazivu, ovo je zapravo žiža svega. Upravo tu e, se nalaze sve napetosti. Zato je važno da dobro analiziramo situaciju kako bismo vidjeli na kojim temama mora raditi ovaj odbor u sljedećih nekoliko tjedana. U stavku 14 govori se o poteškoćama za nacionalne vlade da rješavaju makroekonomska pitanja. Ako ih ne uspijevaju riješiti, zašto im ne bismo pomogli? Međutim, ako oni ne žele se uhvatiti u koštac s tim makroekonomskim problemima, ako se ne žele baviti problemima tržišta rada, E, to je ono što je bitno. Zanimalo bi me, iako e, vi ste to vrlo jasno rekli u stavku 27. izvješća, dakle, ono što Mene zanima je kada ćemo mi u odboru za regionalni E, razvoj saznati više o preporukama za pojedine zemlje kako bismo mogli to proučiti. Htio bih e, pročitati dokumente, trebamo pročitati godišnja izvješća o regionalnoj politici, regionalnim fondovima koji su se koristili i o članku 23. Dakle, ne mislim da je to da tražimo previše kada tražim takvo nešto. Tek nakon toga moći ćemo shvatiti sve implikacije. Ako bilo tko želi saznati kako se taj članak odnosi za područje kojim se mi bavimo, onda bismo morali e, posjedovati sve te elemente. Čini mi se da je to ono što je najbitnije. Na odboru Ekon trenutno se raspravlja o tome kako se mogu voditi zdrave ekonomske politike, kako se može na ispravan način provoditi europski semestar. A to nas upravo vraća na ista pitanja kojima se bavimo ovdje. E, Konstance Grele je e, ovdje. I mislim da je preventivan dio vrlo bitan prilikom pregovora. E, treba e, se samo postaviti pitanje može li doći do reprogramiranja, bude li to nužno. A što se tiče dakle korektivnih mjera, drugim riječima suspenzije plaćanja, onda moram reći da smo uključili jako e, mnogo E, elemenata kojima se može spriječiti da dođe do suspenzije. Postoji dakle čitav niz uvjeta koji su dio toga. Sve to dakle dio je odluke što je donesena od strane većine. Postoji dakle jako puno mjera predostrožnosti i zaštitnih mehanizama koji su već u to uključeni. Dakle, suspenzija je nešto čemu se treba pribjeći samo u krajnjoj instanci. To nije neka vrsta giljotine. To treba biti zapravo zaštitni ventil trebamo imati zaštitni ventil prije nego što do toga dođe. Međutim, ono što ja želim su neke konkretni materijali a, o kojima možemo raditi, naročito u stavcima 25., 26. i 27. Hvala lijepa. Ne, mislim da se sada nitko drugi nije javio. Sada gospodin Balker ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ne samo da se slažem sa onime što je izvjestitelj iznio, već što više i e, ja želim čestitati na e, izvješću, te dodati da u potpunosti podržavamo ono što je izrečeno. Naime, ja sam neko vrijeme, zapravo gotovo 29 godina, bio na čelu jedne regije i u odboru za regionalni razvoj smo vrlo često bili kritični prema načelu uvjetovanosti. Ja bih stoga želio reći da sam uvjeren da ovo izvješće e, zaista e, ide u pravome smjeru, a osim toga radi se o izvješću koje u potpunosti opisuje mišljenje i stav ovoga doma. Stoga jedino što mogu reći jest čestitam, u potpunosti podržavam ono što smo ovdje čuli. Mislim da je ovo upravo ono što je potrebno. Hvala, hvala svima. Ne vidim da se još koji član odbora javlja za riječ. Sada dajem riječ gospodinu Suažu. On dolazi iz e, Kotorovog odbora regija. Gospodine Svaž, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Ja sam izvjestitelj u odboru Koter unutar e, odbora regija i pod predsjedništvom naše kolege Valkarsela pripremili smo izvješće koje je doneseno jednoglasno. Za početak želim iznijeti jednu tehničku napomenu. Čestitam izvjestitelju na obavljenom poslu, čestitam na kvaliteti obavljenog posla, a isto tako i na suradnji s nama, zato što smo uistinu uspjeli e, razmjenjivati mišljenja i e, složili smo se oko mnogo stvari koje su spomenute, osim jedne, e, međutim spomenuje je gospodin e, Vaskatel, a to je naš otpor prema makroekonomskoj uvjetovanosti. Tome se opiremo zbog čitavog niza razloga koji su ovdje već spomenuti, međutim na zakonodavcu je da unosi izmjene i dopune kako bi stvar na terenu funkcionirala što bolje. Željeli smo stoga samo skrenuti pozornost na nekoliko pitanja koja su već spomenuta, kroz koja ću ja e, vrlo brzo proći. Smatramo da je važno reći da je rizik velik ja sam potpredsjednik vrlo velike europske regije, predsjednik sam e, Saveza regija Francuske i upravo stoga snažno sam uključen u teritorijalnu suradnju i zbog toga želim e, reći e, svima onima koji su sudjelovali u ovome radu, da kao netko s iskustvom koji je imao prilike dakle, raditi i u sjedištu regije i za nje, da je izuzetno važno da ostvarimo stabilnost. Potrebna nam je stabilnost a makroekonomska uvjetovanost mogla bi stvoriti nestabilnost u upravljanju investicijskim fondovima. Postoji još jedna stvar u vezi koje moramo biti vrlo oprezni. Radi se o reprogramiranju. Reprogramiranje je zapravo nevjerojatna e, prijetnja. Naime, sada smo već skoro blizu sredine 2015. godine. Mi zapravo e, računamo na e, jedan zamah štapićem da nam riješi E, probleme. U Francuskoj smo iskoristili 18 e, mjeseci prije početka programa reprogramiranja samo 1% ukupne količine sredstava. Reprogramiranje je možda inteligentno gledano ili ovako teorijski e, vrlo konkretna, korisna stvar, međutim u praksi činjenica da postoje kašnjenja predstavljat će veliku poteškoću. I upravo zato mislim da je vrlo važno da budemo oprezni u vezi reprogramiranja. Treća napomena, nešto je što je već spomenuo čitav niz govornika, a mi se s time slažemo. pitanje makroekonomske uvjetovanosti mora također uključivati Europski parlament, jer vi ste zakonodavac i vi morate sudjelovati u tom procesu koji ne može biti jednostavni administrativni proces. Osim toga, želim reći da vrlo često veliki broj zemalja ima situaciju u kojoj lokalne vlasti ne pripadaju istoj političkoj opciji kao središnje vlasti i upravo zbog toga postoji dakle snažna politička kontradikcija. Samo Europski parlament može ulaziti u takvu vrstu rasprava, to je vrlo važna stvar. Dvije posljednje napomene, jedna se tiče metodologije. Odbor regija već e, sada ima instrumente za praćenje i stavlja vam ih na raspolaganje kako biste mogli konkretno pratiti ono što se uistinu događa i kako biste mogli vidjeti e, koje su stvari već provedene ili se mogu provesti, tako da će vam odbor regija to vrlo rado dati na raspolaganje, a druga stvar tiče se investicija. Dozvolite da vam kažem da smo mi vrlo skloni svemu onome što lokalnim vlastima može omogućiti da provodi investicije izvan ovih vrlo strogih okvira koje postavlja makroekonomska uvjetovanost. Još jednom zahvaljujem odboru za regionalni razvoj, zahvaljujem vam na odlično obavljenom poslu gospodine izvjestitelju i stojimo vam na raspolaganju za daljnju suradnju. Hvala, hvala na raspolaganju, eh, na eh, izlaganju. Nadam se da ćemo nastaviti sa ovom dobrom suradnjom između vas i odbora za regionalni razvoj. Hvala vam lijepa na vašem doprinosu. A sada dajem riječ predstavniku komisije, gospodin von Breska. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, ja također želim zahvaliti izvjestitelju na nacrtu izvješća. Mi cijenimo posebno činjenicu da izvješće priznaje i prepoznaje e, oprezni pristup koji je komisija iznijela u smjernicama vezano uz provedbu članka 23. Mi smo u nekoliko navrata također spomenuli da e, općenito gledano želimo situaciju koja je stabilna i želimo izbjeći preučestalo reprogramiranje. Međutim, želio bih iznijeti jednu opću napomenu. Reprogramiranje nije nikakva izvanredna okolnost, to je nešto što se redovito događa. Mislim da je to nešto što je što više normalno u provedbenom razdoblju od 10 godina tijekom kojeg se razvojni prioriteti mogu promijeniti i vi zbog toga želite u određenom trenutku tome prilagoditi programe. Jedina stvar koju članak 23 zapravo pridodaje ranijim odredbama a vezano uz reprogramiranje, jest činjenica da također daje komisiji pravo inicijative da od e, države članice zatraži reprogramiranje, ali samo, i ponavljam to je vrlo važno, samo ako u preporukama po zemljama postoji e, jasno opravdanje za danjim fokusiranjem europskih sredstava na rješavanje konkretnog izazova koji je izdvojen kao takav unutar preporuka po zemljama. I dakle, komisija mora dokazati i opravdati svaki zahtjev za reprogramiranjem. A čak i tada, i to je posljednji komentar koji želim dati u svezi toga, čak i tada na državi članici je ili na predmetnoj regiji da odabere odgovarajuće mjere kojima će e, riješiti pitanje vezano uz preporuku, konkretnu preporuku po zemlji. Dakle, mi državama članicama ostavljamo na izbor mjere koje je potrebno ili mijenjati ili provesti, a slijedom zahtjeva za reprogramiranjem. Dozvolite da iznesem samo jednu ili dvije konkretne primjedbe vezano uz provedbu ovog članka, a to su primjedbe koje se uglavnom odnose na neke stvari koje su već članovi odbora iznijeli. Prva stvar tiče se točka, točaka 6.8.24. E, naime, ponavljaju se zahtjevi da bi komisija trebala e, iznijeti dodatne podatke o tome na koji način će se preporuke po zemljama e, provoditi u novoj generaciji programa. Ono što vam danas mogu reći jest da ćemo pokrenuti dubinsku studiju tijekom ove godine i njezina svrha bit će istražiti kako e, preporuke po zemljama i strukturne reforme dobivaju potporu u e, ESIF-u. E, postoji naime više od stotinu preporuka, nisu sve donesene, dakle to će tražiti još određeni E, dodatni posao koji treba obaviti, ali u svakom slučaju mi ćemo pokrenuti studiju tijekom ove godine i svakako ćemo vam izložiti u odboru rezultate te studije kad ona bude završena. Još e, dvije dodatne napomene vezane uz nešto što je također već spomenuto. Prvo se tiče točke 11. Nas naime brine ista stvar kao i vas. Ne želimo da cijeli proces bude previše složen, e, ne bismo željeli da predstavlja pretjerani teret i naravno ne bismo nikako željeli da dođe do preklapanja sa ciklusom europskog semestra. Želimo se dakle pobrinuti da nema nikakvih preklapanja kada se radi o zahtjevima za reprogramiranjem a u kontekstu e, sljedećeg europskog semestra. Upravo stoga ćemo donijeti interne odredbe i rokove za službe Europske komisije u skladu s kojima ćemo onda naravno provoditi aktivnosti slijedom bilo kakvog zahtjeva za reprogramiranje. Što se tiče e, članka 14. mislim da se tu slažemo. Slažemo se da proračunske politike predstavljaju nešto što ima utjecaja na nacionalnu, ali isto tako i na podnacionalnu razinu. Dakle, vrlo je važno na koji način se i podnacionalna razina ponaša kada se radi o zaduženosti određene države članice. I zbog toga mi smatramo da se zapravo radi o zajedničkoj odgovornosti svih razina vlasti. Ne možemo nikako izuzeti bilo koju razinu vlasti iz postojećih obveza. I posljednja stvar, ali svakako ne ni malo važna, tiče se točke 24. Također tema koja je potegnuta nekoliko puta tijekom rasprave. E, ne radi se o tome da se mi nismo pozvali na Europski parlament u smjernicama jer smatramo njegovo mišljenje nije važno, nego je to stoga što one predstavljaju nastavak na izjavu komisije iz 2013. godine e, gdje se izričito e, navodi prvih šest e, stavaka članka 23. a gdje je stavljen naglasak na e, način na koji djeluje komisija, dok je uloga Europskog parlamenta zapravo spomenuta u stavcima od 15 nadalje. Dakle, razlog zbog kojeg nismo e, govorili u Europskom parlamentu jest taj e, što se zapravo nastavljamo na izjavu Europske komisije iz prosinca 2013. godine. Kao što znate, E, članak 13. E, zapravo navodi čitav niz odredbi koje nameću komisiji obvezu da informira Europski parlament onome što se događa u različitoj fazi e, provedbe ovoga članka, tako da mislimo da će svakako biti čitav niz prilika da Europski parlament iznese svoje mišljenje, posebice kada se radi o neefikasnom djelovanju ili mogućoj obustavi plaćanja. Mi ćemo u svakom slučaju poslati informacije Europskom parlamentu u slučaju da dođe do bilo koje od tih situacija. Hvala lijepa. Komisija svakako e, treba biti sigurna da ćemo mi pozorno pratiti e, razvoj situacije i da ćemo očekivati vašu analizu po zemljama u skoroj budućnosti i e, svakako će nas zanimati vaše viđenje o tome kakav doprinos kohezijska politika može dati provedbi preporuka po zemljama. Gospodine Blanko Lopez, biste li željeli e, odgovoriti na neka od pitanja? Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, postavljena su neka konkretna pitanja. Mislim da se jedno pitanje tiče članka osmog. Predstavnik komisije je također iznio svoj komentar vezan uz to. no to je ono što je uključeno u smjernicama. Članak 23. mora uzeti u obzir mišljenje država članica kao i mišljenje komisije. Dakle, sada govorimo o smjernicama koje se odnose na provedbu članka 23. Želim zahvaliti svim kolegama na iznesenim komentarima. Izvješće zapravo proizlazi iz rasprava koje smo održali i rezultat je rada i sa Eh, izvjestiteljima u sjeni. Ja sam eh, kada se radi o makronemskoj uvjetovanosti eh, nastojao iznijeti mišljenja koja se zapravo temelje na vrlo živoj raspravi i ako se ne varam imali smo i jednoglasno odbijanje prijedloga komisije s time u vezi, no želio sam se svakako pobrinuti da ipak postignemo nekakvo zajedničko stajalište koji komisija može poduprijeti. No to je vrlo teško. Vrlo je teško upravo zato što postoji takav veliki jaz između dvije strane. No ono čemu težimo jest nekakav zajednički teritorij i uravnoteženo rješenje. Još treba dosta toga odraditi, treba rasvijetliti određene dvojbe koje postoje no komisija jest zauzela stajalište koje nama olakšava posao i zbog toga im želim zahvaliti. Hvala vam lijepa na svim prijedlozima, na iznesenim idejama. Kad dobijemo amandmane i kad pronađemo zajedničko stajalište, nastojat ćemo postići konsenzus. Naravno, uključit ćemo također i mišljenje odbora regija Odbor regija već je rekao da smatra da se radi o vrlo ravnoteženom prijedlogu, međutim izneseni su određeni komentari i nama preostaje još nešto vremena da ih iskoristimo kako bismo poboljšali izvješće Europskog parlamenta o provedbi članka 23. Dakle, hvala vam lijepa na svim iznesenim napomenama. Također želim zahvaliti cijelom timu u odboru koji je uistinu olakšao posao koji sam trebao obaviti. Imamo još e, nekih mjesec dana da radimo dalje i pronađemo odgovarajuće rješenje. Hvala vam lijepa, hvala vam na pozitivnoj raspravi. I samo želim podsjetiti da je rok za iznošenje amandmana vezan uz ovo izvješće podne utorak 19. svibnja. A sada nastavljamo sa sljedećom točkom na našem dnevnom redu. E, to je razmjena mišljenja vezano uz izvješće na vlastitu inicijativu, a tiče se strategije Europske unije za Jadransko-Jonsku regiju. Naš izvjestitelj je gospodin Ivan Jakovčić iz e, kluba ALDE. Temeljem zahtjeva Europskog vijeća u um, lipnju 2014. godine komisija je pripremala komunikaciju o europskoj strategiji vezanoj uz Jadransko-Jonsku regiju. E, tu e, strategiju također prati akcijski plan. Ta je strategija treća makroregionalna strategija Europske unije i pokriva osam zemalja. Pola tih zemalja jesu države članice Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija, a polovica su e, države koje imaju status kandidatkinja. Albanija, Crna Gora, Srbija ili potencijalne kandidatkinje kao što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Glavni cilj ove strategije jeste promicati održivi gospodarski i socijalni prosperitet u regiji, te isto tako e, usmjeriti sredstva prema rastu i otvaranju radnih mjesta. Europska kohezijska politika u svemu tome igra vrlo važnu ulogu. Strategija također ima za cilj poboljšati atraktivnost, konkurentnost i povezanost same regije, a istovremeno očuvati okoliš i osigurati zdrav E, i uravnotežen e, ekosustav na obali. Naš izvjestitelj gospodin Jakovčić će sada iznijeti svoje inicijalno viđenje situacije e, i reći će nešto o svojem izvješću. Tu su nam izvjestitelji u Sjeni, a također tu su i predstavnici Europske komisije. Gospodine Jakovčić, izvolite, dajem vam riječ za prvu razmjenu mišljenja. Predsjednico, htio bih odmah na početku reći da moja impresija da je ova inicijativa koja je došla, kako se voli reći, od dolje, od regionalnih i lokalnih vlasti još tamo 2010. godine i doživjela svoju formu kao inicijativu za vreme talijanskog predsjedavanja prošle godine i lansirana ovdje u Briselu u 11. mjesecu E, mislim da je ta inicijativa za stvaranje jadansko jonske strategije Europske unije odlično primljena u zemljama članicama i u onim zemljama koje nisu članice, ali su kandidatkinje ili potencijalni kandidati e, na Zapadnom Balkanu i naravno žele postati članice Europske unije. E, vi ste istaknuli niz dimenzija ove strategije, pa ja neću se ponavljati, neću vas ponavljati, ali ću reći što sam ja učinio u međuvremenu i e, očekujem naravno da će kolegice i kolege koji su ovdje prisutni dati svoj doprinos kako bismo krajem ovog mjeseca i u šestom mjesecu imali prvi draft e, dokumenta koji će onda kako smo planirali biti u prilici da e, dobije svoje amandmane svih zastupnica i zastupnika u Europskom parlamentu uglavnom tokom toplih mjeseci i to je ljeta i da onda nadamo se u desetom mjesecu ili na prvoj ili na drugoj sjednici Europskog parlamenta koji će se održavati u desetom mjesecu u Strasburu ovaj izvještaj, izvještaj kojega, koji se priprema e, bude e, na plenarnoj sjednici i usvojen. Dakle, imali smo jedan prvi razgovor e, nas, među nama izvjestiteljima e, u Strasburu prije nekih mjeseci po dana i drago mi je da smo tamo tada imali prve razgovore i vjerujem da je to bio vrlo koristan sastanak, znači e, kako se to voljeli reći izvjestitelji u sjeni i evo, moja malenkost obavili smo taj razgovor. E, u međuvremenu sam ja imao i niz bilateralnih razgovora sa kolegicama i kolegama koje su shadowsi u ovome izvještaju, tako da vjerujem da smo stvorili dobru atmosferu e, među nama koji ćemo biti najodgovorniji u pisanju ovog dokumenta i naravno e, u očekivanju da unutar naših grupa, ali onda na kraju i u parlamentu obranimo zajednički taj izvještaj. Ja ga vidim i svoju poziciju vidim ovdje samo kao primus inter pares jer je evo zapela me ugodna obaveza da e, koordiniram pisanje tog dokumenta. Drugu važnu stvar koju želim istaknuti je da sam e, u tri navrata bio na sjednici e, u odboru regija, dakle odbor regija ima svoju radnu grupu za jadansko jonsku strategiju i mi smo se našli e, ovdje u Briselu i razgovarali i oni će sudjelovati, da tako kažem, svojim stavovima i mišljenjima u izradi ovog dokumenta. Mogu reći da sam u tom smislu već bio pozvan e, na nekoliko e, razgovora i susreta i ti razgovori su uglavnom bili upravo smjereni ka konkretnim temama i interesima koje imaju pojedine, pojedine regije. Treća stvar Upravo u svojstvu izvjestitelja posjetio sam i nekoliko država. Imao sam prilike razgovarati e, sa premijerom Hrvatske, naravno dakle i dolazim, gospodinom Milanovićem, sa premijerom Crne Gore, gospodinom Đukanovićem, e, e, premijerom Albanije, gospodinom Ramom i Srbije, gospodinom Vučićem. Evo, zahvaljujući intervenciji gospodina Bogovića, koja je također šedov u ovome poslu. Očekujem da ću imati prilike razgovarati i sa slovenskim premijerom uskoro i da ćemo to naravno zajedno obaviti. E, u Italiji obavio sam razgovor na raznim nivoima, očekujem na gotovo svim jadronskim regijama sam obavio razgovore sa predsjednicima i predsjednicom Sarakjani iz Friuli Venice Giulia e, i očekujem i razgovore sa nekoliko ministara narednih mjesec dana. Slična situacija je i sa Grčkom gdje očekujem razgovore sa nekoliko ministara koji će dati svoje impute. E, u Grčkoj se uskoro organizira i jedan, jedna specifična konferencija o Jadransko-jonskoj strategiji, međutim ona je nažalost u terminu kada imamo sjednicu u Strasburu, tako da vjerojatno nećemo moći prisustovati na tome, ali će vjerojatno netko iz, da tako kažem, naših redova biti prisutan. Zaključno, kao što vidite iz ovog mog kratkoga izvještaja i informacije, e, ova strategija je dobro legla, po navodnicima dobro legla, da tako kažem, i svi očekuju puno od nje i na nama će biti da taj papir koji ćemo napisati bude što konkretniji, što jasniji, što predvidljiviji i da zaista e, bude usmjeren rješavanju e, konkretnih problema na raznim područjima koje obuhvaća ova strategija Eh, od eh, ljudskih prava onoga elementarnoga pa do sasvim konkretnoga turizma, ribarstva, eh, infrastrukture, energetike i tako dalje tako Sve će to biti teme koje će biti obuhvaćene ovom strategijom i ja se radujem činjenici da sam siguran da ćemo svi zajedno stvoriti jedan odličan dokument koji će dobro biti prihvaćen kako u zemljama članicama koje su dio ove strategije, tako i onim zemljama koje će jednog dana postati članice Europske unije. Hvala na strpljenju. Thank you. Thank you, Mr. Jakovčić, for this uh, information. Hvala lijepa gospodine Jakovčić na informacijama o pripremi izvješća, a sada želim dati riječ izvjestiteljima u sjeni, gospodin Bogović, izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Jakovčiću na uvodnom izlaganju. Mislim da je to zaista dobar prikaz onoga što je već učinjeno u ovome području. Kad se radi o Jadansko-Jonskoj strategiji, važno je reći zapravo da je to nešto što obuhvaća e, prilično veliko e, područje, to je nekih 70 milijuna ljudi, dakle pokriva osam zemalja, Italiju, Grčku, Sloveniju, Hrvatsku, Albaniju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i e, Crnu Goru, dakle uglavnom zemlje bivše Jugoslavije, to su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i tako dalje. Dakle, radi se o vrlo velikom području. i unutar tog područja zapravo postoje velike razlike. Neke od regija koje se nalaze u sklopu e, ovog područja su razvijenije od prosjeka e, Europske unije, dok se pak druge regije nalaze e, daleko iza prosjeka Europske unije, čak i do 30% razvijenosti od prosječnog od prosjeka u Europskoj uniji, što je velika razlika. Također postoje i otočna područja koja su dosta odsječena i zapravo nemaju stvarne povezanosti sa vanjskim svijetom, što naravno dovodi do čitavog niza problema. Ova strategija zapravo kao svoj polazište E, ima upravo e, u nadi da će se riješiti ti problemi, a e, trebala bi zapravo služiti kao dodatak kohezijskoj politici. Suradnja nije uvijek bila laka u tom dijelu svijeta, činjenica je da je na nju utjecao i rata, isto tako i postoje vrlo veliki izazovi To su dakle sociogospodarski e, izazovi, razlike o kojima smo već govorili, ali to nisu svi izazovi, postoje i drugi izazovi, posebice primjerice kada se radi o prometnoj povezanosti. Postoje određene luke, primjerice Koper, Rijeka, koje bi zapravo mogle biti od velike pomoći da se skrate neke od pomorskih ruta. No, nažalost, moram reći da niti cestovna povezanost sa sjevernom Europom nije baš dobra, što više vrlo je slaba. Postoje kohezijski problemi, a investicije se ne slijevaju u onoj mjeri u kojoj bi trebale kako bi se situacija poboljšala. Kada se radi o području energetike, Nužna je bolja povezanost između energetskih mreža i upravo to je područje u kojem bi Europska unija mogla odigrati značajnu ulogu. Također je za ovaj dio Europe jedan od problema i opskrba prirodnim plinom. Postoji čitav niz drugih energetskih pitanja koja također treba riješiti, a sve to ima utjecaja na okoliš govori se o eventualnim mogućnostima istraživanja, e, odnosno bušenja kako bi se e, ustanovile mogućnosti eksploatacije e, prirodnog plina ili nafte u Jadranskom moru, općenito u Jadranskoj jonskoj regiji, to je nešto što može predstavljati veliku prijetnju za onečišćenje okoliša. Postoji jedan dio regije koji je prilično odsječen od ostatka, Um, a to se očituje među ostalim i u tome što je i zagađenje veliki problem jer je Jadransko more poluzatvoreno more pa jedan na njegov dio zaista trpi zbog onečišćenja. Postoji čitav niz pitanja vezanih uz klimu, um, probleme s poplavama, očuvanja šuma, i zaista se radi o području u kojem je potrebna međunarodna pomoć i suradnja prije svega. Institucionalna pitanja također će trebati riješiti. Tu je pitanje korupcije koje predstavlja veliki problem. Suradnja između različitih e, sektora također se treba poboljšati. A isto naravno i pitanje međunarodnog kriminala također je vrlo značajan problem u ovoj regiji. Dakle, strategija o kojoj se ovdje govori ne svodi se samo na to da se osigura priljev novih sredstava u regiju, već se govori zapravo o poboljšanju e, suradnje u samoj regiji i to je zapravo nešto što predstavlja veliku priliku za ovaj dio Europe, posebice za one zemlje koje još uvijek nisu članice Europske unije. Ja smatram da je ovo izvješće na kojem će se trebati itekako raditi, koje će treba zapravo, kao što je gospodin Jakovčić rekao, itekako ozbiljno shvatiti. Vrlo je važno da se podastru amandmani. Ja se nadam da će ove jeseni strategija biti usvojena i da ćemo moći realizirati e, ove ideje. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Htjela sam jednostavno reći da se u potpunosti slažem s onim što je rekao kolega Jakovčić. Već sada mu zahvaljujem na svom poslu koji radi. Radi se o strategiji koja zaista kreće stvarno od ozdola. Smatram da je e, stvarno važan posao koji ćemo odraditi zajedno. Zato što trebamo e, premostiti nacionalne granice te imati e, koncepte teritorija. Dakle, moramo gledati koje su strukturalne karakteristike pojedinih teritorija. Naša je strategija, strategija dvaju mora, a Jadranskog mora i Jonskog mora. Radi se o dva mora koje su više nego li bogata prirodnim bogatstvima, ali more može predstavljati i prepreke radi mobilnosti, ali također i zbog stvarnog razvoja. Kolega koji je govorio prije mene, e, govorio je o teritoriju na kojem živi preko 70 milijuna ljudi. Govorili smo o temeljnim strategijama malo prije s kojim će parlament i naš odbor se morati mjeriti. Ja mislim da je ova tema jako važna zato što se ovdje e, radi o suradnji osam zemalja, omogućuje nam osim svega da poboljšamo odnose među državama koje jesu članice Europske unije i onima koje to nisu. Dakle, radi se o strategiji koji mora okupiti pozitivne aspekte. Treba podijeliti, dakle, bogatstva svih tih zemalja, ali treba se boriti i protiv slabosti koji postoje i to prvenstveno vezane za upravljanje a upravljanje tom makroregijom je nešto što već se pomalo nazire. Postoje dakle upravni odbori. Mi moramo učiniti ono što preostaje. Dakle, radi se o području gdje e, ima puno različitih e, aspekata geografskih koji su stavljene zajedno. Od e, obala i otoka do E, planina. Ali postoje e, dakle tisuće pojedinosti i karakteristika koje moramo, koje moramo pametno upjavljati kako bismo ostvarili dva cilja. Prvi je po mom mišljenju da imamo korektivne aspekte, moramo e, ispraviti ono što se do sada radilo krivo i što je dalo negativne posljedice. Primjerice, Ovdje mislim na korektivne projekte nekih krivih politika e, od zagađenja e, do krive politike izgradnje. Politika je nekada imala i negativne posljedice. Evo primjera za sve nas, ono što su proživjeli ribari koji su vrlo često žrtve e, ribolovne politike za koju e, smatraju da je restriktivna. Međutim, tu imamo i jedan inovativan aspekt, a to je nešto što bi zaista moglo dati e, zamaha toj strategiji. Povezivanje infrastruktura e, velikih, povezivanje velikih dijela, isto tako treba raditi na istraživanju i razvoju makroregija Jadransko-Jonska, makroregija razvijeće će se putem temeljnih stupova. Ja mislim da jedno od najvažnijih među njima je upravo onaj vezan za plavi rast, a u okviru plavog rasta važno je e, veliki, važan je veliki poticaj u radu e, koji nam mogu dati sveučilišta kao i oni koji rade na inovativnim pomorskim e, tehnologijama. U to možemo uključiti i naše svakodnevne politike, a to su kohezijske politike. Postoji još jedan od četiri važna stupa, jest onaj za kvalitetu okoliša. E, citirala sam upravo mogućnost da se nešto može napraviti u korist teritorija koji e, moraju pokazati da mogu biti otpornije na elementarne nepogode. Njih ima još uvijek jako mnogo e, u europskim državama također. Iz tog razloga treba postaći proučavanje tih e, fenomena i njihovih rizika. Jer znamo da je na tom planu prevencija jako bitna. Treba također govoriti i o stupu koji se bavi energetikom, traženju novih obnovljivih energija. To je dakle dobro i za našu industrijsku budućnost. I još postoji stup povezivanja regija. <clears throat> Još uvijek postoji mnoge problemi povezivanja teritorija. Moramo dati nove zamahe, e, moramo također razviti i mrežu kojom će se luke i zračne luke povezati kako bismo imali optimalnu i učinkovitu europsku prometnu mrežu. Važno je spomenuti i održiv turizam. Sve e, regije se žele razviti putem turizma, a u Jadronskoj i Jonskoj regiji ima pravih e, bisera i e, moramo također paziti na restauriranje i e, očuvanje mnoge od tih e, lokaliteta predstavljaju također i važnu baštinu pod zaštitom UNESCO. Strategija međutim ne može imati optimalna sredstva jer nema vlastita sredstva. No, to ne znači da ne možemo putem te strategije posticati i privući privatna ulaganja. Ta strategija bi bila jako važna. Trebalo bi vidjeti koji su ciljevi same strategije kako bismo omogućili da ona e, bude učinkovita. Osobno mislim da posla ima jako puno, ali pretpostavke postoje, preduvjeti postoje da se sve napravi dobro. U okviru te strategije ne bi bilo moguće da svi dionici u tome ne sudjeluju i da svi e, ne rade zajedno u ostvarivanju ciljeva. Treba dakle pretvoriti neke prirodne e, negativne elemente u pozitivne prednosti. Hvala, ovo je bila zaista ambicijna razmjena mišljenja. Gospođo Tomaš. Iznimno mi je zadovoljstvo i čast što kao izvjestiteljica u Sjeni zajedno s kolegama sudjelujem u procesu pripremanja izvješća o novoj strategiji koja uz kvalitetnu pripremu i implementaciju može ostvariti pozitivan gospodarski učinak na države Jadransko-jonske regije. Strategiju čine četiri glavna stupa koja se međusobno isprepliču, te samo kvalitetnom implementacijom svih stupova možemo očekivati stvaran napredak. Važno je također napomenuti kako akcijski plan predstavljen od Europske komisije nije obvezujući i sama strategija nije obvezujuća za države članice. Ona predstavlja samo prijedlog napredovanja i povezivanja Jadransko-jonske regije i kako efikasno i strateški koristiti postojeća financijska sredstva. Stoga je od iznimne važnosti informirati javnost i potencijalne dionike o mogućnostima koje strategija nudi. S obzirom da uspješnost provedbe ove strategije uvelike ovisi o mogućnostima država članica da uspješno povuku postojeća financijska sredstva, a jedan od glavnih ciljeva bi, ciljeva bi trebao biti stručno osposobljavanje djelatnika za efektivno povlačenje novca iz fondova te jačanje administrativnih kapaciteta. Drugi stup, povezivanje regije, izuzetno je važan jer nudi brojne mogućnosti za napredak i razvoj. i jonska regija izuzetno je loše prometno povezana, pogotovo ako je usporedimo sa ostatkom Europe. Samo da napomenem, e, meni iz Zagreba treba 9 sati da stignem na, da stignem na otok. Dakle, meni e, cijeli dan e, uzme vremena da stignem na svoj otok a puno ćete prije stići u Kanadu iz Zagreba nego ja na otok. Toliko o povezanosti. Stoga nam je potrebno promišljeno ulaganje u infrastrukturu. Nužne su kvalitetnije prometne i energetske veze koje su ključne za gospodarski i socijalni razvoj. Isto tako, izričito se protivim mogućnostima eksploatacije nafte u Jadranskom moru. Bušenje nafte na Jadranu ugrožava turizam, jednu od najunosnijih grana hrvatskog gospodarstva, i ribarstvo koje zapošljava znatan broj ljudi tijekom cijele godine. Posebno u područjima koja nemaju veliki ili bilo kakvih mogućnosti zapošljavanja, poput otoka i malih primorskih gradova. Hvala lijepa. Thank you. I don't Hvala. Gospodin Papadimolius, čini mi se da nije tu. Gospođa Vana, izvolite. Thank you, Zahvaljujem. Moram se ispričati jer gospodin Davor Škrlec, koji je izvjestitelj u Sjeni, nije mogao prisustovati na ovom sastanku. Želim samo reći ono što je najvažnije za zelene vezano uz ovo izvješće, a to je već spomenuto kada smo govorili o bušenju nafte. E, i istraživanjima plina i nafte. Tu postoji više inicijativa o eksploataciji plina i nafte, e, offshore na netransparentan i vrlo ishitren način. Tu postoji dosta otvorenih pitanja vezano uz usklađenost nacionalnim zakonima, nedostatak javne rasprave i u ime zelenih moramo reći da to naravno dovodi u pitanje ne samo e, raznolikost i ekosustav e, na moru, već isto tako, kao što je to već rečeno, e, dovodi u pitanje prihode iz turizma i ribarstva za mnoge ljude. Stoga bismo zaista htjeli da u ovoj strategiji jasno naglasimo da smo protiv takvog djelovanja i takvih odluka vezano uz istraživanja e, plina i nafte. Nadamo se da će izvjestitelj e, prihvatiti naš prijedlog jer kao što smo već rekli ova strategija se treba temeljiti na četiri stupa između koji povezivanje regija, e, plava E, plavi rast, povezivanje regije kao i kvaliteta okoliša i ne smijemo dovesti u pitanje niti jedan od ovih stupova. Gospođa Demato. Kolega la prima... Hvala ja se zahvaljujem kolegi na ovom prvom nacrtu i e, jako je važno dakle, govoriti o integralnoj strategiji, o makroregiji od 70 milijuna stanovnika. E, I tu u su dakle uključene i države članice Europske unije kao i one koje to nisu. Kako bih e, dala neko mišljenje koje bi bilo možda policiznije, pa moram reći da četiri stupa od plavog rasta do turizma, okolišta i e, pomorskog aspekta, dakle to je nešto što e, treba razmotriti baš za svaku zemlju ove regije. Treba gledati na razvoj mreže koja će biti i prometna mreža i mreža e, za e, energetsku mjere koje će dakle biti održive. E, ovdje ima različitih projekata koje bi u to mogli biti uključene. Dobit ćemo šest E, mišljenja drugih odbora, a u našem odboru ima zastupnika iz različitih regija koje dakle mogu dati svoje mišljenje. Govorit ćemo dakle o razvoju različitih strategija u teritorijima. Mogućnosti su ogromne. Radi se o mogućnosti održivog razvoja koji će dakle biti eko održiv E, i e, moramo paziti da naši teritoriji u tome sudjeluju. Mi kao članovi odbora regi morat ćemo također e, imati svoju riječ kada se bude odlučivalo kako će se izrađivati ta strategija. Veselim se što ćemo sigurno plodno surađivati sa svim kolegama, uključujući i sa izvjestiteljem. A sada gospođa Šuica. Došla sam na ovaj sastanak odbora gdje nisam članica, ali sam u ime odbora za vanjske poslove i u ime odbora za zaštitu okoliša dobila izradu mišljenja na ovu strategiju, pa sam danas došla zapravo čuti od izvjestitelja i njegovih e, izvjestitelja u sjeni prvi nacrt kako bismo mogli izraditi mišljenje. Gospodin Jakovčić i ja smo surađivali još u, Vijeću Europe na formiranju Jadranske europske regije i imamo dosta u tome iskustva, a možda sam očekivala neki konkretni već danas dokument, ali shvatila sam da ste vi obišli regiju i da pokušavate e, dobiti uvid. Nakon što sam čula kolegicu iz Italije, to je bilo malo šire izlaganje, E, sad možda imam malo više informacija, međutim činjenica je da imamo e, od komisije poslan dokument koji je prošle godine usvojen i prema parlamentu i prema vijeću i prema odboru regija i prema odboru za socijalna i ekonomska pitanja i puno ima tu prostora za djelovanje za ovih osam država, posebice za dvije države koje su već, e, odnosno tri koje su članice Europske unije. Mene, e, mislim da osim ova četiri stupa, da ih sada ne ponavljam, mislim da je neophodno uključiti u ovu strategiju nešto o čemu nismo možda na početku vodili računa, ali su nas demantirao nas su nas prilike, a to su migracije koje se događaju na Mediteranu, pa će se sigurno u dogledno vrijeme ticati jonskog e, bazena. I zato mislim da će trebati razgovarati i o toj temi. Netko je rekao da je, su mora ova ponekad bile prepreke. Činjenica da su mora u prošlosti bili u našoj slavnoj prošlosti Mediterana, Jadransko-Jonskog bazena, ta mora su bila mostovi. Danas su ponekad prepreke i činjenica je da ovaj stup koji govori o povezanosti je zaista na e, slabim nogama jer se radi o tome da vi, ja dolazim iz Dubrovnika, slučajno iz Južne Hrvatske, da biste iz Dubrovnika pošli u Ravenu, koji je grad prijatelj Dubrovnika, trebate otići e, u Zagreb, Ljubljanu, Milano, Bolonju i doći u Ravenu, ona se nalazi e, nekoliko milija preko Jadrana. Znači, povezanost je jako loša i to je, e, to je nešto na čemu možemo bazirati u budućnosti i otvaranje novih radnih mjesta i rast. Jer čemu onda ova strategija ako mi nećemo ciljeve uspostaviti i ako nećemo te ciljeve konkretizirati odnosno implementirati. U protivnom imamo već strategiju koju nam je komisija poslala, mi je možemo poboljšavati, međutim mi moramo dati zadatke u protivnom državama članicama jer u protivnom će strategija ostati po mom mišljenju e, mrtvo slovo na papiru. Kad se radi o istraživanjima u Jadranu koje su ovdje spomenuti, obzirom da dolazim iz odbora za zaštitu okoliša i naravno da me to posebno, i kao što sam rekla već sa Jadranske obale, posebno me interesira ovo područje, ne bih rekla da smo a priori protiv istraživanja, ali smo protiv istraživanja koje je započelo od strane aktualne vlasti na način kako je započelo, bez studija, bez prethodnih analiza, bez javne rasprave i bez dovoljnog upoznavanja javnosti o tim činjenicama. Znači, napraviti istraživanja pa će se onda vidjeti na bazi studija i elaborata što to E, ima u tom Jadranu. Ali na ovaj način mislim da je e, neophodan referendum u Hrvatskoj ukoliko se bude nastavilo na ovaj način bez e, uvida javnosti. Zalažemo se za transparentne procese pa stoga i u ovom slučaju ja se slažem s kolegama i zelenima i s gospođom Tomašić koja je to naglasila kao jedno od trenutno ključnih pitanja koje se vodi na ovoj strani, na sjevernoj strani Jadrana svakom slučaju mm, podržavam ovu raspravu, drago mi je da je ona došla na vrijeme, ali mi već imamo deadline, već imamo rokove u našim odborima za napisati mišljenja, a meni se čini kao da bismo prethodno trebali imali nacrt, nacrt e, strategije pa onda na to e, dati mišljenje. A ovako mi dajemo mišljenje na ono što već imamo strategiju koju je izdala komisija. Može biti da bi tu trebalo nešto uskladiti među našim odborima. Hvala vam lijepo. Thank you. Just to remind you that this is first exchange Hvala. Samo da vas podsjetim da je ovo prva rasprava o, na ovu temu u našem odboru i znamo da je već organizirano dosta sastanaka prije ovog današnjeg sastanka i koliko ljudi sudjeluje zapravo na izradi ovog izvješća. Gospodine Van Karsel, vi ste također htjeli nešto reći, izvolite. Zahvaljujem. Prije otprilike tri godine gospodin Alfonsi, koji je član ovog odbora, je već bio otvorio raspravu o ovom pitanju vezano uz stvaranje makroregije između različitih zemalja e, Mediterana. Gospodin Alfonsi je zaključio sljedeće, da usprkos e, raznoraznim rezervama izraženim e, od strane različitih zastupnika bilo je bitno ojačati suradnju na ovom području te je stoga bilo značajno razmotriti sve studije koje postoje o ovom pitanju. nedavni strašni događaji do kojih je došlo nam dokazuju da e, sadašnji programi suradnje na Mediteranu jednostavno nisu dobro strukturirani, niti su učinkoviti, te da onemogućuju dobru suradnju. Europska komisija je oduvijek bila prilično skeptična vezano uz makroregionalne strategije. No međutim, ja mislim da je ovdje bitno naglasiti da su dosadašnja iskustva ipak pokazala da postoji dodana vrijednost kako gospodarska, tako socijalna i teritorijalna ovakva strategija, te zato smatram da ovakva vrsta suradnje treba biti primijenjena na makroregije sve ono što će nam e, pomoći u jačanju suradnje između regija je dobrodošlo. Svaka strategija koja će dinamizirati gospodarstvo tih zemalja će biti dobrodošla. Naravno, time ne želimo nikako e, stvarati prevelik administrativni teret, niti birokratski teret. U redu, hvala. Ako ne postoji niti jedno više javljanje za riječ, odnosno gospodin Van Roy. Zahvaljujem. Mislim da je gospodin Jakovčić imao pravo što je htio čuti različita mišljenja. Zapravo možemo se zapitati koja je donana vrijednost ovog izvješća. Osim određenih smjernica koje se naglašavaju u govoru raznoraznih zastupnika, vidimo da je ključno surađivati. Dakle, suradnja među zemljama je ključna. No, međutim, želim ipak postaviti jedno pitanje. Koji su zapravo vaše zaključci? Što vi zapravo želite učiniti? Koja je dodana vrijednost vašeg izvješća? I mislite li da će ovo vaše izvješće omogućiti ubrzanje stvari i da li će ovo izvješće omogućiti poboljšanje sadašnjih instrumenta ili stvaranje novih instrumenta. Želim vaše osobno mišljenje. I drugo pitanje, vezano uz upravljanje. Kada želimo ostvariti suradnju, onda moramo uzeti u obzir sva mišljenja, čak i prekogranična mišljenja. Znamo što se desilo na Baltičkom moru, znate da je to bila prva zona e, transregionalne suradnje, regionalne suradnje. Mislimo da trebamo slijediti primjer Baltičkog mora. One su utvrdili prioritete, i način rada. Rekli su da prvo što žele učiniti je očistiti Baltičko more. Zar ne bismo trebali tako nešto učiniti i za ovu strategiju za Jadransku i Jonsku regiju? Zar ne bismo trebali najprije poduzeti nužne mjere e, kojima ćemo ostvariti zajednički projekte i kojima ćemo omogućiti svim tim zemljama da djeluju zajedno. Jer možemo mi sada ovdje nabrajati sve probleme, ali najprije moramo imati popis zajedničkih e, projekata koji između zemalja koje imaju koristi od tih projekata. Želim znati što vi o tome mislite. I na kraju želim ponoviti ono što često zapravo čujem. A vi ste također rekli da neće biti posebnih financijskih sredstava za makroregije iz kohezijskih fondova i jasno je da ako se temeljimo na načelu makro regija, onda će se makroregije financirati, a nešto drugo se neće financirati zbog sredstava koji se dodjeljuju makroregijama. Stvari jesu takve. A ako želimo stvarati Europu od makroregija, onda nećete više imati regionalnu politiku, niti politiku usmjerenu ka regijama. I jeste li vi primijetili da postoji ta želja za suradnjom i e, na koji način će se to financirati? Hvala gospodine što sada imate priliku odgovoriti na postavljena pitanja, ali prije toga bismo htjeli čuti koje je stajalište Europske komisije. Gospodin Balete, izvolite. Thank you, Zahvaljujem. Evo, ja e, neću predugo govoriti, samo bih rekao da željno iščekujemo izvješće koje je u pripremi i o ova današnja rasprava je dokaz da će to izvješće sigurno biti zanimljivo i korisno. Želim naglasiti par točaka. Najprije, kao što je to reklo više zastupnika, je činjenica da je ova strategija rezultat pristupa od dozdo ka gore. Akcijski plan koji je sastavni e, dio E, makroregionalne strategije za Jadransku i Jonsku regiju je rezultat konsultacija lokalnih e, e, vlasti civilnog društva i svih drugih sudionika koji su sudjelovali u iskazivanju mišljenja od kraja 2013. do početka 2014. godine. Dakle, e, sadržaj ova četiri stupa je rezultat konzultacija, a to se temelji na e, lekcijama koje smo naučili iz prethodnih strategija, kako za Baltičko more, tako i za Dunav. Dakle, ove je strategija koja se temelji na četiri stupa, a sudionici su priznali da se tu radi o najbitnijim stupovima. E, suradnja između zemalja i regija e, je stup za koji se smatra da će dati najveću dodanu vrijednost. Plavo gospodarstvo, povezivanje regija, poboljšanje e, prometa i održivi turizam. Akcije koje su nabrojene u akcijskom planu i projekti koji su navedeni su indikativni i to su samo primjeri zajedničkih programa suradnje. Ali ona četiri stupa su četiri stupa o kojima su se dogovorile osam zemalja e, koje će sudjelovati u ovom projektu. Dakle, Mislimo da je usredotočavanje na ta četiri stupa veoma bitno i mi ćemo naravno pomoći u jačanju tog početnog fokusa na četiri stupa i samo na taj način strategija može dovesti, proizvesti određene rezultate. Zatim želim reći da se mi sada nalazimo u jednom kritičnom trenutku za ovu strategiju, jer se nalazimo u fazi kada trebamo sa riječi preći na dijela. Ova strategija je usvojena prošlo, prošlu jesen, dakle od strane Europskog E, vijeća 18.11. za vrijeme talijanskog predsjedništva smo je predstavili, a budući da sada usko surađujemo sa nacionalnim i regionalnim e, administracijama za e, uspostavu nacionalnih strategija. To je onaj ključni trenutak u kojem se traži ulaganje napora od strane svih sudionika i e, poduzimanje akcija. Tu su potrebne upravne strukture koje će omogućiti postizanje rezultata. E, u strategiji sudjeluje osam zemalja i upravljanje tom strategijom će biti više razinsko. E, Nacionalna, regionalna i lokalna tijela će sudjelovati u provedbi ove strategije i E, pomoć će u samoj koordinaciji. E, naravno, druge europske zemlje će pomoći u tome, ali onih osam zemalja koji su nabrojene u strategiji su zadužene za e, provedbu određenih mjera. Ako smo dobro shvatili, o ovoj strategiji bi se trebalo govoriti na vijeću koji će se održati u šestom mjesecu. Mi smo naravno vam na raspolaganju ukoliko su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije. Iskreno se nadamo da će ovo izvješće pomoći u mobiliziranju nacionalnih i regionalnih e, uprava u e, provedbenoj fazi strategije kako bi ova strategija zaista mogla ispuniti e, obećanja ili očekivanja koja su stvorena e, s pravom u regiji. Hvala. Sada mi dozvolite samo da pojasnim. Vjerojatno ćete imati nacrt izvješća u šestom mjesecu, o tome će se raspraviti na odboru za regionalni razvoj, a to će biti odobreno vjerojatno u sedmom mjesecu. Gospodine Jakovčić, izvolite. Predsjednice, e, zahvaljujem se svima na Eh, rekao bih vrlo, vrlo zanimljivoj diskusiji i zahvaljujem se i na pitanjima gospodinu Fanisteleroju. Eh, reći ću najprije neke uvodne činjenice. Eh, makroregionalne strategije koje su odlučene u ime Europske unije pošle su od osnovnog pravila kojega nisam ja izmislio, a to su tri ne. Ne novo zakonodavstvo, ne nova struktura i ne novo financiranje. Ja bih iskreno volio da malo imamo neke strukture oko jadansko jonske e, strategije ili makroregije i da imamo nešto novaca. Ali to su pravila. Kao što su pravila koje želim odgovoriti gospođi Šuici, pravila su proceduralna pisanja mišljenja postavljena na taj način. Nisam ih ja pisao ta pravila i proceduru. Ja vas potpuno razumijem što vi govorite, ali evo, poštujemo proceduru i pravila koje je neko pisao. A na nama je da možda neke stvari promijenimo. Kao što su ova tri ne, ako nam se učini da ih ima smisla mijenjati, pa i ovu proceduru da vi dajete najprije mišljenje na neki dokument koji nije još ni napisan. I koji ne može biti napisan još uvijek, naravno. No, da se vratim sada na konkretne teme. Rekli smo 70 milijuna ljudi, osam zemalja, velika važna strategija za jug Europe novim temama koje su u međuvremenu došle, o kojima sam već sa gospodinom Papadimolusom, kojega ovdje nema, koji je šedov za GUE iz Grčke i naravno on je već tražio da tema migracija bude dio ovoga izvješća. I tema migracija i problemi koje se, s kojima se suočava Grčka, ali i Sicilija, jug Italije, koja je dio ove strategije, je nešto što će morati biti u ovom izvještaju neovisno o tome što znamo da e, e, ta četiri stupa koji su dio ove strategije ne predviđaju tu temu. Međutim, mi je moramo predvidjeti. Nema nikakvog razloga da to ne bude dio ove strategije. Ono što bih htio također naglasiti je velika dodana vrijednost ovoj strategiji je povezivanje zemalja koje su dio te strategije. O nečemu je govorila gospođa Tomašić, kaže prije će iz Zagreba doći do Kanade nego do Korčule. Gradonačelnik Splita je zajedno sa mnom bio u Peskari na jednoj, na na konferenciji, letio je Split, Zagreb, Zagreb, Rim, Rim Peskara, a razlika je sto milja, otprilike. Znači, imamo ozbiljan problem povezanosti unutar zemalja članica, a kamoli da ne govorimo sada još i van zemalja, e, i zemlje koje nisu članice Europske unije. Dakle, ovaj naš koncept koji smo počeli raditi ide u pravcu međusobnog povezivanja, snažnjega povezivanja, e, ne samo država članica, već i, i po tome je Jadran dosta dobro pozicioniran i poznat, i gradova na Jadranu koji već imaju svoje zajedničko udruženje, i sveučilišta na Jadranu koje već imaju svoje zajedničko udruženje Adrion i regija koje imaju euroregiju koju sam ja, koju sam ja vodio osam godina i sada je to pretvoreno u Jadransko-jonsku euroregiju Dakle, već postoje mehanizmi želje za suradnjom, politička, a želja za suradnjom, naravno ona treba biti sada oplemenjena i ono što ćemo, nadam se, mi ovdje napraviti, a to je upravo osvaranjem ove strategije, davanjem i okvira, ne samo kohezijske politike, nego ono na što ću sada doći, a to je e, najava da će i e, Junckerov fond i Europska investicijska banka biti spremne poduprijeti ovu makrostrategiju. Dakle, e, sasvim konkretno, razgovarao sam sa potpredsjednikom e, Kolega Van you are not so good in Croatian language, so please... Gospodine Malisteroj, ne govorite baš dobro hrvatski. Ljubazno vas molim da slušate jer od upravo odgovaram na vaše pitanje. Oprostite zbog ovog prekida. Iznimno bitno je e, upravo otvorenost gospodina Katajnina, potpredsjednika komisije, kojega sam otvoreno pitao, da li će Juncker fond biti otvoren za projekte koji uključuju e, e, zemlje koje su dio Jadransko-jonske strategije, uključeno i zemlje koje nisu članice Europske unije. Njegov odgovor da, ako naravno postoji opravdani interes e, zemalja ili tvrtki koje su u zemljama članicama. Dakle, ako tvrtke iz Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Švedske i tako dalje mogu imati neki interes, a na primjer, ono što nam je veliki problem i stalno pričamo o tome u Europskom parlamentu pitanje održive e, i zelene energije. Hidroenergija na Balkanu je potencijal koji može biti iznimno, iznimno velik. Zamjena za probleme koje imamo naravno sa Rusijom, zamjena za probleme koje imamo zbog dekarbonizacije Europe što želimo, čemu, stremimo. Dakle, imamo elemente koji su nam nadohvat ruke i o kojima ćemo govoriti u ovoj strategiji. Na, pitanje gospodinu Hoyeru, predsjedniku Europske investicijske banke, nedavno ovaj, u Strasburu na, prošlom zasjedanju, da li je spreman kao Europska investicijska banka ući u financiranje projekata koji su bitni za povezivanje kako transportno, na primjer Jadransko-jonski koridor koji je apsolutno neophodan, povezivanje od Trsta autocestom do Atene već jedan veliki dio već izgrađen, ali nije sve izgrađeno, ili pitanje e, e, e, plinovoda koji također treba poći tim, proći tim, koridorom, da ne kažem s talijanske strane inzistiraju prijatelji iz Italije na koridoru željezničkom koji bi trebao se modernizirati u odnosu na postojeći od Ancone do Barija je tema koja će biti dio ovog izvještaja. Da li će ona ostati ili ne, ne znam. Ali u svakom slučaju imamo sasvim konkretne predloge e, e, koji, koji dolaze, da tako kažem, iz naših, e, iz naših država, odnosno regija i, i gradova. Završit ću, jer ne želim biti predug, ali ću pokušati odgovoriti i na ono što znam da je iznimno osjetljivo, a to je pitanje eksploatacije nafte na Jadranu Osobno sam za vrlo, vrlo teške riječi za upotrebiti takav, takve izraze koji bi išli za time u najmanju ruku da, da izrazimo, da kažem tako, izrazimo iznimno veliku zabrinutost za najavu e, bušenja i naftne istraživanja na Jadranu i eksploataciju nafte na Jadranu. S time da ne smijemo zaboraviti da naši prijatelji iz Italije već buše Jadran i već desetljećima iskorištavaju Jadran i naravno legitimno je pitanje onda s druge strane Jadrana zašto to ne bismo i mi činili. ja se suočavam s tim problemom kada razgovaram sa e, ljudima iz hrvatske vlade. Ali e, siguran sam jer e, dolazim iz najturističke regije u Hrvatskoj da je iznimno važno, važan turizam i daje kruha milionima ljudi na Jadranu. Pitanje ribarstva da ne govorim posebno. Dakle, kad govorimo o eksploataciji plina, a pogotovo nafte na Jadranu, jer nafta će biti glavni problem, mislim da moramo naći zajednički jezik svi koji smo zainteresirani. Ja je, osobno jesam za vrlo, vrlo čvrste poruke u tom smislu. Naravno, treba će vidjeti da li će one biti i konsenzualno prihvaćene. Ne vjerujem da će nafta biti spas za gospodarstvo niti Hrvatske, niti bilo koje zemlje na Jadranu prije vjerujem da će upravo turizam, ribarstvo i održiva poljoprivreda biti ono što će biti i budućnost, budućnost življenja na Jadranskom i Jonskom, uh, moru. Evo, da ne duljim, hvala vam još jednom na učišću u raspravi. E, potpuno sam otvoren i, i da samo tehnički kažemo to da će e, sekretarijat našega odbora uskoro poslati poziv svim e, kolegicama i kolegama koji, su, koji će zajedno sa mnom, neću ja sam pisati, nego svi zajedno ćemo napisati taj dokument i predloge da se nađemo na, na sljedeće, sjednice u Strasburu. Hvala vam još jednom na učešću. Thank you. Thank you. Zahvaljujem gospodine Jakovčiću. Evo mi očekujemo nacrt izvješća za šesti mjesec i sigurno će rasprava o njemu biti veoma zanimljiva. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj razmjeni mišljenja. A sada možemo prijeći na sljedeću točku našega dnevnog reda vezano uz e, izvješće iz odbora TRAN o održivoj gradskoj mobilnosti, a naš odbor ima pravo dati mišljenje o ovom izvješću. Vezano uz paket urbane mobilnosti komisija želi promovirati održivi model urbane mobilnosti. Radi se o paketu kojeg je predložila Europska komisija. Dijeljenje e, iz isku, razmjena iskustava, promoviranje inovacije i istraživanja su dio ovog paketa, ali danas naš izvjestitelj gospodin Valkar Sele će predstaviti nacrt svojeg mišljenja kao mišljenja regije o održivoj gradskoj mobilnosti. Gospodine Valkar Sele, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Drage kolege, kao što znate, urban, odnosno gradska mobilnost je veoma značajna tema između ostalog i za gospodarsku obnovu u Europi bitno je za poštovati okolišne ciljeve i imati takozvanu čistu gradsku mobilnost. Financijska kriza kao i kriza u Ukrajini su nas dovele do situacije u kojoj moramo priznati da smo ovisni o energetskim resursima, ali isto tako moramo imati i jedan opći plan za Europu kako bi Europa bila konkurentnija i neovisnija, a gradska mobilnost je ključni element za to. Iz prostog razloga što će nam omogućiti da budemo manje ovisni o energiji iz drugih država, imat ćemo gradove koji će biti čišći i imat ćemo gospodarstvo koje će biti inovantnije i koje će stvarati nova radna mjesta koja će biti kvalitetnija u cijeloj Europi. To je ono što stoji u mojem izvješću i tu se temeljim na sljedećim točkama. E, održiva gradska mobilnost je veoma značajan element. Ona postaje sve više i više bitna u okviru politike kohezije i e, treba napraviti kvantitativnu E, i kvalitativnu analizu sadašnje gradske mobilnosti. Možemo se inspirirati na primjer e, iz svih onih projekata koji su financirani iz europskih fondova. Bitno je da europski gradovi primjene planove koji će biti e, održivi vezano uz gradsku mobilnost. Zato u planu Europske komisije se predviđa održiva gradska mobilnost gdje se gradovi regije pozivaju na primjenu planova održive gradske mobilnosti. Komisija mora koordinirati već postojeće instrumente. Također treba izraditi smjernice koje će nam svima pomoći da djelujemo u istom okviru. Mora također dati i smjernice za gradove E, kao i regionalne vlasti koji će biti glavni akteri za primjenu ovog plana. I zaključno želim reći da je bitno da svi oni projekti koji će se financirati u Junkeronom planu budu dobro iskoordinirani i da imaju na umu prioritet održive gradske mobilnosti. Dakle, to su glavne smjernice koje možete pronaći u mom izvješću, a sada bi mi bilo drago čuti vaše komentare vezane uz ove smjernice. Siguran sam da će mi i vaši predlozi izmjena i dopuna pomoći da obogatim ovaj tekst kako bismo imali izvješće koje će obuhvatiti mišljenja svih predstavnika odbora i za promet i za regionalni razvoj. Hvala, sada, sada predajem riječ e, izvjestiteljima u sjeni, najprije gospođa Kvejlu. Hvala. E, ja zapravo nisam izvjestiteljica u sjeni, ali gospođa Smalkova nije mogla biti tu. Nažalost, me zamolila da u njeno ime kažem nekoliko riječi. Najprije se želimo zahvaliti gospodinu Valkarselu na prijedlogu izvješća. Što se nas tiče, stvari su sasvim jasne. E, gradska mobilnost je jedna od glavnih tema ne samo za građane tih gradova koji moraju se moći kretati, ali isto tako i e, za druge ciljeve. Vi ste govorili o gospodarstvu, ali to je također točno i za obnovljive izvore energije. Dakle, tu postoji i e, gospodarski aspekti, a ne samo aspekti koji se tiču građana. E, promet, e, transport e, sam za sebe e, dovodi do ispuštanja velike razine CO2. Stoga je bitno izraditi strategiju za održivu gradsku mobilnost. I ovo je sada prilika koju ne trebamo propustiti. Gradovi veoma često se suočavaju sa problemom prevoza, gužvi, zagušenog gradskog prometa i ponekad se zbog toga zabranjuje e, vožnja automobila nekim danima i tako dalje. I naš izvjestitelj u sjeni bi htio da se i to uvede u izvješće kako bi se u e, planiranju budućeg prevoza e, mogli uključiti svi oni ljudi koji se prevoz tiče. Na primjer, e, biciklisti također imaju svoje mjesto u ovoj gradskoj mobilnosti e, jer je to značajno za održivu gradsku mobilnost. Gospođa Smalkova smatra da je dobro stvoriti platformu za europsku mobilnost i isto tako smatra da bi bilo dobro koristiti strukturne fondove za održavanje te platforme novi inteligentni sustavi prevoza bi trebali biti sufinancirani iz strukturnih fondova. Ona inzistira na tome i smatra da postoje već takozvani e, pametni gradovi koji imaju inteligentne sustave e, prevoza i misli da trebamo izvući pouke iz rješenja koja su primijenjena na ta te pametne gradove. To bi omogućilo sigurno razvoj E, infrastruktura koje će biti inteligentnije i koje će nam pomoći u ostvarivanju države gradske mobilnosti. Hvala. Sljedeći izvjestitelj u sjeni je gospođa Vana, ne? Gospodin Poreba, nije tu. Gospodin Juant, ne? Gospodin Jakovčić, Izvolite. Hvala vam što ste mi dali riječ. E, ja ću to probati u ime e, naše ALDE grupe reći nekoliko rečenica. E, slažem se sa prethodnim govornicima i neću puno ovaj, širiti temu, ali u svakom slučaju ono što mislim je da bi javni sektor kad govorimo o mobilnosti unutar gradova svakako treba stremiti čistim vozilima i čistom gorivu, dakle E, nešto gdje bi trebao javni sektor u gradskim urbanim sredinama biti lider u smislu korištenja, korištenja e, energije. E, ali temu, koju želim posebno naglasiti koja ovdje nije uvedena i koja bi trebala po meni biti uvedena, a to je nešto što je specifično ali značajno o mobilnosti, međugradskoj mobilnosti gradova koji su između dvije države, a praktički su jedan grad. Ja ću vam spomenuti jedan primjer, Nova Gorica i Goricija u Sloveniji i Goricija u Italiji. E, to je jedan grad u, u osnovi. Dakle, imamo raznih primjera, pa bi bilo bi dobro da taj, to pitanje prekogranične mobilnosti ili, ili, ili aglomeracije koje su praktički dva grada, ali su stvari jedan grad, a dijeli ih granica, E, e, nešto što mislim da bi bilo dobro da bude uključeno u izvješće. Neću reći da ima stotine takvih primjera u Europi jer to nije istina, ali istina da imamo takve primjere i da bi u našoj sferi naše politike bilo dobro da podupiremo tu prekograničnu mobilnost i da bi bilo dobro da i o njoj bude barem nešto rečeno u ovom izvještaju. Thank you. And now Mr. Hvala, riječ gospodin Žula. Hvala lijepa. Najprije bih se zahvalio izvjestitelju na mišljenju, a e, nakon toga bih htio reći par e, riječi o jednu primjedbu kao gradonačelnik grada srednje veličine o tome e, kako se uređuju gradovi i kako se uzima kako se radi urbanizam. Mislim da treba uzeti specifičnost svakog grada bez obzira na njegovu veličinu. Ja sam gradonačelnik grada od 15.000 stanovnika. Naravno, pitanja mobilnosti nisu ista kao recimo u Parizu ili nekom drugom velikom gradu. A s obzirom na to da problemi i rješenja nisu isti, e, Europska komisija mora se u svojim planovima baviti svim gradovima. A srednje veliki gradovi od recimo 30.000 stanovnika, da im se treba reći, možete se međusobno e, konzultirati deseta gradova jednake slične veličine, bi mogli se konzultirati i izrađivati rješenja za probleme takvog jednog održivog mobiliteta. Isto tako moramo se pitati što ćemo ugraditi u tu e, mobilnost koja će biti održiva. E, hoćemo li tu staviti željeznice, tramvaj e, ili pak bicikle. Dakle, ne smijemo zaboraviti da i srednje veliki gradovi imaju problema s mobilitetom. Hvala lijepo. E, gospođo Demato, ne, nećete se vi javiti. Dobro. Mišljenje kolege je nešto što je mislim bitno za sve nas, a to je e, održiva urbana mobilnost. Različiti elementi ovog mišljenja su po mom mišljenju interesantni i e, mislim da bismo trebali zapravo imati takve programe i financijsku pomoć i to operativne programe. Treba ćemo imati gradski prevoz koji će biti čist i e, se mora gledati u jednu širi E, kontekst. I tu ja mislim na mnogo održivost e, gradskog prevoza sa nultem stopama emisije i slično. Kolega je također govorio o strukturnim fondovima. Tu treba napraviti kvantitativnu analizu, ali i kvalitativnu. Trebamo vidjeti u kojoj mjeri strukturni fondovi pridonose e, urbanom i mobilnosti jer u mnogim državama, u svim državama ima puno netransparentnih e, e, djelovanja koji se kriju iza pitanja gradskog prevoza. Za neki je to postao biznis i e, mnogi su vidjeli tu i prste mafijaša i ovdje mislim na situaciju u Tavu ili na Expo. Trebamo također razmotriti pitanje teritorijalnog kontinuiteta između urbanog gradskog središta i periferije. E, e, trebamo e, razmotriti ono što se zove urban sprawl, dakle jako difuzne gradove. Mislim da Mm, bi to bilo štetno u Europi jer to se radi u Australiji i u Sjedinjim američkim državima. A osim toga to bi bilo jako loše za okoliš. Evo, e, uočila sam gospodina Porebu i Vi ste jedan od izvjestelja u sjeni, pa to imate riječ. Hvala lijepa, oprostite što kasnim. Međutim, istovremeno sam na sastanku još jednog odbora, odbora za promet, pa nisam mogao biti na dva mjesta istovremeno. Dopustite mi da izložim moje mišljenje o ovom izvješću i da to ću učiniti na mom e, materinjem jeziku. Hvala izvjestitelju na ovom nacrtu mišljenja. U njemu je pokrio e, čitav niz tema i to na koherentan način. To mu je pristupio sveobuhvatno. Mi ovdje govorimo o urbanoj mobilnosti već neko vrijeme. Često govorimo o negativnim implikacijama toga. Ja sam e, član odbora za promet i vrlo često zbog toga na ta pitanja gledam pragmatično. Kada se govori o mobilnosti, ja sam za multimodalnu i održivu urbanu mobilnost. Gradovi se razvijaju. Način života se mijenja i to se mora odraziti na modele prometa. Što se tiče suvremenog gradskog prevoza, tu se često govori o tome da treba smanjiti potražnju za privatnim prometom te se prebaciti na javni prevoz. To ne znači da se automobile ne smije nikada koristiti, ne, ali treba koristiti eh, racionalno i to kada nema mogućnosti korištenja gradskog prevoza. Svaki grad e, mora samo odlučivati o tome kako upravljati tim pitanjima. U svakom gradu se e, na određen način vidi e, kako treba izgledati gradski prevoz. U okviru nadležnosti Europske unije ona bi mogla dati podršku gradovima, e, pomoći im da nađu rješenja. Slažem se s izvjestiteljem da različiti europski fondovi, strukturni i drugi, da bi trebali sudjelovati u razvijanju planova za inovativne, održive načine gradskog prevoza. Uložit ću amandmane u tom smislu i bit će mi drago e, da surađujem s izvjestiteljem e, kako bi naše izvješće bilo što je bolje moguće. Hvala, gospodin Hekman ima riječ. E, hvala predsjednice za početak. Dopustite mi da se zahvalim izvjestitelju. Htio bih naglasiti da se njegov da je zapravo jako dobar. U njemu se pokri, pokriva čitav niz tema o kojima smo raspravljali kako na ovom, tako i na drugim odborima. Mogao bih nastaviti s pohvalama, međutim želim izvojiti jednu stvar, a to je da izvjestitelj govori o inicijativi za otvaranje radnih mjesta za mlade. Kao dio održive urbane mobilnosti. Izvjestitelj govori o okolišu, o čistom gorivu i o harmonizaciji. Vratio bih se na ono o čemu su e, govorili i neki drugi govornici ali htio bih naglasiti da održiva urbana mobilnost može pridonijeti boljoj sigurnosti na cestama. To je važno spomenuti. I urbana bi područja mogla postati zanimljivija budu li imali e, interesantna rješenja za gradski prevoz. Time će se pridonijeti kvaliteti života, a pomirit će se bolje profesionalni i privatni život, a i smanjiti vrijeme koje će se trošiti u gradskom prevozu, pa će se tako moći provoditi više vremena u obitelji. Važno je spomenuti i aspekt E, cijene gradskog prijevoza. Važno je uzeti u obzir i građane s invaliditetom. U svakom slučaju je to jako dobaro izvješće. Hvala. sada riječ ima gospodin Van Mistelroj. E, hvala, e, predsjedavajuće. Slažem se s pristupom gdje se dakle govori o jednom tako širokom mišljenju. Ovo je tipična europska inicijativa za pametne gradove i e, za Junkerov plan. E, s time se slažem u tom e, u tom s izvjestiteljem. Ali želim načiniti jednu primjedbu. Ja nigdje u ovom mišljenju nisam našao riječ bicikl. Bicikl je divno prevozno sredstvo. Mi stalno sjedimo i jedemo i debljamo se. E, mi nismo sve više mobilni, mi smo sve više neaktivni. I e, jako je dobro voziti se biciklom. Reći ćete mi e, možda da ja ovo gledam iz nizozemske perspektive u redu, ali kod nas svi voze biciklom. Kamo god pogledate, vidit ćete ljude na biciklu. Na taj način ne koristimo fosilna goriva. Mislim da bi odbor za promet zaista trebao nešto učiniti po tom pitanju. Hvala. Možda bismo i ovdje u parlamentu se mogli početi e, poziti biciklom. Riječ sad ima kolega Van Mistelre. Kao i gospodin Van Mistelroj. I ja sam e, pročitao izvješće govori se u njemu i o biciklima. Prema tome, gospodine Van Mistelroj ne brinite, e, govorit će se o biciklima. Međutim, predsjednice, nisam o tome htio govoriti. Htio sam reći nešto drugo. Prije svega, izvjestitelj je jako dobro načinio nacrt izvješća. Govori o planiranju održivog održivog e, prevoza. To se na engleskom zove SAMS. Zapravo, želi se skrojiti po mjeri ta urbana mobilnost. Mislim da gradovi sami mogu najbolje ocijeniti kako treba biti održiva mobilnost u njihovom gradu. Ali možda bi se e, tu u to mogle i, i koristiti fondovi, dakle u te svrhe. To je pitanje koje treba postaviti. Moramo se pitati omogućujemo li mi o gradovima da oni sami odluče o održivosti svoje mobilnosti. Još jedno ovdje se obraćam izvjestitelju, tražimo od komisije da izradi norme pristupa urbanim zonama, ali isto tako i za prometnu signalizaciju. Govori se ovdje o paragrafu broj 8. Htio bi čuti od izvjestelja što on po tim misli. Ja mislim da gradovi moraju to sami izraditi, a ne da im se nametne nešto od strane unije. Molim izvjestelja da mi to objasni. Hvala. Sada gospodin Polčak ima riječ. Hvala. S obzirom na mišljenje što ga e, je načinio izvjestitelj, e, moram reći da je to dobro mišljenje i da imam samo dvije primjedbe. Baš kao gospođa Smolkova, e, koja je prenijela sa mišljenje gospođi Greo, ja mislim da bi bilo dobro uključiti i ideju da predstavnici regionalnih lokalnih vlasti budu članovi odbora koji odlučuje o urbanoj mobilnosti. Jer oni zastupaju regije i gradove različitih veličina. To bi predstavljalo jamstvo kojim bi se osiguralo da platforme koje na tome rade zaista uzmu u obzir stvarne potrebe gradova. Isto bi se moglo primijeniti različitim interesnim skupinama. Na primjer, na skupine koje se zalažu za bicikliranje i njihovo se mišljenje treba čuti. Dopustite mi da ukažem na svojevrstan paradoks kojeg vidim u ovom izvješću. Htjeli smo da u gradovima vidimo više pješaka i više biciklista. To istovremeno znači da ima više prometnih nesreća, više ozlijeđenih. Moramo dakle proučiti u studijama razloge zbog kojih do takvih nesreća dolazi kako bi se broj nesreća smanjio e, za primjerice onih e, koji se voze na biciklima. Mislim da su rješenja s kojima sada raspolažemo rješenja koja su e, došao do maksimuma svojih mogućnosti, moramo tražiti alternative. E, moja druga primjedba odnosi se na kapacitete e, tranzita kroz gradove. Stvaraju se mnogi problemi, recimo onečišćenje i predlažu se često obilaznice kako bi se dakle zaobišao određeni grad i kako kroz njega ne bi tekao tranzitni promet. Možda bismo trebali zaista apelirati na gradove da investiraju u obilaznice kako bi se izbjegla dio prometa u gradu. Komisija bi tu mogla izdvojiti sredstva jer takve obilaznice puno koštaju. To se odnosi također na točke sedmu i osmu e, nacrta mišljenja. Hvala. Hvala vama. gospodin Valkar Sel sada ima riječ kako bi odgovorio na pitanja ili pak komentirao. Oprostite gospodine Valkarsel, zaboravila sam na predstavnika Europske komisije, prema tome oprostite zaista, da ću riječ gospodinu Mansu Lindbergu iz opće uprave MUV. Hvala predsjednice. Zaista mi je drago da odbor za regionalni razvoj Europskog parlamenta e, slijedi ono što je izradila komisija. Čestitam izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. S naše strane mislimo da su sve sugestije relevantne. Kao što je već naglašeno, a kada se radi o kohezijskoj politici, u prosincu 2013. godine e, komisija je prezentirala svoju politiku na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini e, za urbanu mobilnost. A pa kohezijska se politika može koristiti kako bi e, se sve ovo ostvareno na licu mjesta. Preporuča se ipak državama članicama da iskoriste potporu iz izvora kohezijske politike kako bi razvili i, ili proveli e, održiv plan za urbanu mobilnost. Prema tome, e, već sada se vrši pritisak na mnoge države članice da izrade upravo takve planove urbane mobilnosti koje će biti održive. Ne znam trebam li se sada osvrnuti i na platformu za održivu urbanu mobilnost koja je zapravo je instrument koji se može koristiti, a e, sve možete naći na javnim web stranicama observatorija E, urbane mobilnosti. Hvala, a sada gospodin Valkar Sel ima riječ kojem se još jednom ispričavam. Hvala lijepa. Započet ću e, možda sa onim što je spomenuto na kraju. A nakon toga ću se pozvati na pitanje vezano za ulogu Europske komisije. Jasno je da Europska komisija mora dakle izraditi opće smjernice. E, to ona ne čini ništa više od toga. Jer mi znamo da su europske regije, a naročito e, gradovi različitih veličina, ti koji izrađuju e, same planove. Europska unija može samo raditi na općim smjernicama. Gospodine Van Mistelroj, ja nisam nizozemac, ali se i u potpunosti slažem što je što ste rekli. Ovdje se naime ne radi samo o nečem sekundarnom. To je nešto što je stvarno bitna stvarnost, moramo biciklima dati veće mjesto u cjelokupnom konceptu urbane mobilnosti. Vaši su komentari u tom smislu zaista od velike pomoći, a i komentari svih drugih kolega. To će mi zaista koristiti. Načinili smo 13 stavaka u kojem se izlože 13 različitih argumenata. Međutim, mi nemamo neograničeno vrijeme, ali isto tako kada se izrađuje mišljenje, e, broj riječi je ograničen. Što se tiče vaših mišljenja, mislim da ćemo velik dio vaših ideja uspjeti uklopiti jer mi želimo na taj način poboljšati to izvješće. Među elementima koji su naglašeni, E, vjerojatno je glavna stvar ona koja se odnosi na zelenu ekonomiju, na održivost i na e, zaštitu okoliša. Naime, održivost i zaštita okoliša nisu nekompatibilni s razvijanjem gospodarstva. Zelena je ekonomija ona koja ima puno potencijala, a jedno od temeljnih stupova je da se poštuje i čuva okoliš. Ja moram reći da su ta dva elementa u sprezi i međusobno su vitalna. Uzeo sam u obzir komentare o sigurnosti na cestama kao i e, ono što je rečeno o pomirenju obiteljskog i poslovnog života. Možda se to najzad čini čudnim, ali vidi se da su ta dva pitanja zapravo usko povezana. Hvala svima na komentarima, hvala svima koji su se javili za riječ i kao što sam rekao ranije, nadje će se način samo poboljšati moj tekst, a to je zapravo i krajnji cilj. Hvala lijepa. Predlažem kao rok za amandmane podne u srijedu 13. svibnja. Dakle, 13. svibnja. Srijeda. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem na ovoj raspravi i s ovom točkom dnevnog reda zapravo smo iscrpili današnji dnevni red, te nastavljamo sa sastankom koordinatora na zatvorenoj sjednici. Stoga bih e, zamolila samo koordinatore da ostanu u prosoriji i e, također političke savjetnike. Hvala.